Okay, colleagues. Um, this is our last vote before the... Kolega, ovo je naše posljednje glasovanje prije Uskrsa. I još imamo dvije točke na dnevnom redu, kao prvo razmjena gledišta o Africi, zatim o porazivanju, krenimo sa glasovanjem, evo napravit ćemo kao prvo provjeru radili sve, dakle, oni koji su zato da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 Yeah, what's Easter? Yeah. So, okay, the vote is closed. We have 17 voting to Zatvaram glasovanje, imamo 17 eh, ukupno članova, 15 za i 2 suzdržana. Oni koji su suzdržani onda trebaju ostati ovdje tijekom vikenda, a i ne smiju otići kući na praznike. Evo, mislim da možemo sada preći na glasovanje. Pređemo sada na ozbiljne teme. Razgovarali smo sa koordinatorima o usmenim pitanjima o službenoj pomoći za razvoj. I imamo usmeno pitanje komisiji. A sada prelazimo odmah na glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 15 glasova za, 1 protiv, nema suzdržanih. Hvala vam lijepa. Usmeno pitanje je usvojeno. Prelazimo na drugo pitanje, što je zapravo isto pitanje, ali upućeno vijeću. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. I usvojeno istom većinom. Hvala vam lijepa. pokušat ćemo usmena pitanja ubaciti na plenarnu za travanj. Što iziskuje i naše zalaganje u klubovima zastupnika kako bi se to i ostvarilo. I na kraju posljednje glasanje, vrlo mali istravak Europskoj uredbi o um, dobrovoljnom tijelu za humanitarnu pomoć Europske unije. Otvaram glasovanje. 16 glasova za, niti jedan protiv, jedan suzdržani. Hvala vam lijepa i time smo završili sa glasovanjem. So we can move on now to item 17. Možemo prijeći na e, točku 17 dnevnog reda, to je razmjena gledišta E, o sporazumu o trgovini, razvoju i suradnji između Europske zajednice, njezinih država članica i Republike Južne Afrike kako bi se uzelo obzir pristupanje Hrvatske. Parlament mora dati svoje odobrenje na to, nema nikakvih amandmana. Izvjestitelj gospodin Štir želi uzeti riječ. Hvala gospođo predsjednice. Kao što znate, to i je tehnički predmet, već smo imali prvo razmjenu mišljenja. Dakle, 1. lipnja 2013. godine Hrvatska je pristupila Europskoj uniji i sada treba usvojiti ovaj dodatni protokol o ovome sporazumu između Europske unije i Republike Južne Afrike o trgovini razvoju suradnji. Dakle, dodatni protokol je vijeće usvojilo 9.10.2014. godine i Južna Afrika je to učinila u prosincu 2014. ali kao što sam spomenuo prije, južnoafrička vlada sada odlučuje kojeg će opunomoćenika ovlastiti za potpisivanje dodatnog protokola. Koliko znam, nema nekih novosti u tom pogledu, tako da još trebamo odrediti datum za ceremoniju potpisivanja i onda ovisno o odabiru datuma vijeće će službeno odaslati predmet parlamentu na odobrenje to nas e, ne spriječava, nas kao odbor, da glasujemo o tome, ali prije službenog potpisivanja ne možemo imati i konačno osvajanje na plenarnoj sjednici. Hvala. Želi li još tko uzeti riječ e, o ovom pitanju? Izvolite, gospodin Lic. E, želim zahvaliti gospodinu Štiru na njegovom radu i nemam što više dodati. Ovo je tehničko pitanje, ali hvala vam na vašem trudu. Hvala vam lijepa. Nema nikoga iz službe za vanjsko djelovanje niti iz komisije koji će uzeti riječ, dakle ovo je standardni postupak. Mislim da ćemo glasovati u travnju, pretpostavljam. Pa radit ćemo na tome sa tajništvom. Rado bismo otvrdili koji će biti datum ceremonije potpisivanja, ali i bez toga možemo nastaviti i raditi sa tajništvom e, i vidjet ćemo kada ćemo glasovati o tome. Da, izgleda će to biti u travnju. Prelazimo sada na točku broj 14 dnevnog reda, a to je praćenje Europske građanske inicijative o pravu na vodu, Right to Water. E, kao što znate, nove odredbe ugovora ovlašuju građane na e, sakupljanje potpisa kako bi pokrenuli inicijativu i predstavili Europskoj uniji i ova inicijativa o pravu na vodu je prikupila dovoljan broj potpisa i imamo mišljenje gospodina Prede o tome. Hvala lijepo gospođo predsjedavajuće. Kao što ste mogli vidjeti u tekstu mišljenja, od 11. ožujka 2015. godine. Tekst nije predugačak, dosta je kratak. Nastojat ću ga dopuniti s nekoliko komentara koji su opće prirode. Kao prvo, poznato vam je nešto što smatramo vrlo prirodnim. Dakle, sasvim je prirodno odvrnuti slavinu i međutim to nije slučaj svugdje u svijetu, posebno u zemljama u razvoju, to nije tako prirodno. Poznati su vam podaci, mi raspolažemo određenim podacima, nisu uvijek pouzdani, riječ je ipak o pouzdanim procjenama. Ima 748 milijuna osoba koje nemaju stalni pristup vodi, jedna trećina stanovništva nema osnovnu sanitarnu infrastrukturu. Prema procjenama 4 milijuna djece umire svakodnevno zbog bolesti povezanih sa nedostatkom vode ili zbog loših higijenskih uvjeta. I zato mi imamo ovdje čitav niz podataka o tome koliko je umrlih među djecom mlađom od 5 godina da djeca svakodnevno umiru zbog eh, dijareje. Dakle, to su podaci koji govore o neprihvatljivoj stvarnosti naše perspektive. Da kako sada postoji i angažman kako bi se postigao napredak eh, u području vodoopskrbe, dakle kada je riječ o pristupu čistoj vodi i isto tako kada je riječ o sanaciji, što su osnovni preduvjeti za zdravi dostojanstven život. To je isto tako uključeno u raspravu o drživom razvoju, a u ovom odboru mi pokušavamo postići e, cilj e, a to je da se poboljša pristup vodi i sanitarnim čvorovima. U tom kontekstu se vode rasprave i tu postoji još jedna dimenzija. U velikom broju zemalja u razvoju žene su te koje su tradicionalno zadužene za opskrbu. Sa gospodinom Noizerom sam se nedavno, bili smo dakle nedavno u Tadžikistanu i tamo smo mogli vidjeti žene kako nose vodu. No to je isto tako vidljivo i u drugim dijelovima svijeta, dakle žene sa krčazima nose vodu za domaćinstvo. Dakle, postoji još i ta dimenzija koju moramo istaknuti. Nadalje, Evropska unija i njezine države članice najveći su donator u području vodoopskrbe, sanitarnog čvora i higijenskih uvjeta. 1,5 milijardi eura je godišnji iznos. Mislim da je to bitno istaknuti jer vrlo često sami sebe stigmatiziramo, a zaboravljamo da je to ipak značajan napor koji poduzimamo. Dakle, nije potrebno da sami sebe kritiziramo ako, to nije, ako tome nema mjesta. Dakle, dakle, da, izdvaja se oko 2 milijarde svake godine. Isto tako se pokazalo, kako je rekao revizorski sud, da ima prostora za poboljšanja. No ne smijemo zaboraviti na ono što je osnovno, a to je da je ipak izdvajamo značajan iznos. E, što se još može učiniti? E, što možemo učiniti u okviru naših nadležnosti? Kao prvo, bitno je da ova dimenzija e, pristupa pitkoj vodi bude i dalje u središtu naše razvojne politike. Naravno, tu su i ljudska prava. Zatim treba podržati cilje je, kojemu je svrha trajna raspoloživost e, vode do 2013. godine, to je naime nakon 2015. godine. To stoji u drugom odlomku mog mišljenja. Zatim isto tako aktivnosti u tom e, sektoru. Dakle, to je opet sektor koji se tiče vodoopskrbe, sanitarnih čvorova i higijenskih uvjeta, zatim osnaživanje upravljanja u razvoju vode i infrastrukture u zemljama u razvoju imajući u vidu potrebe osjetljivog, osjetljivih kategorija stanovništva, posebno na selu. Želim dodati da također treba podržati e, inicijative poput Water, Global Water Solidarity Platform, to je program UNDP-a, ili pak mehanizme kao što je 1% solidarnosti za vodu i sanitarnu infrastrukturu. Mislim da je to vrlo dobra inicijativa i to sam stavio četvrti paragraf. A u perspektivi programa za razvoj nakon 2015. potreban je globalni mehanizam za praćenje provedbe kako bismo mogli pratiti napredak kada je riječ o univerzalnom pristupu pitkoj vodi. Zatim sam morao smanjiti, odnosno svesti na osnovno e, tekst zbog ograničenja koji su, koja su vezana uz prevođenje i zamolit ću da se izmjeni mišljenje kako bih mogao dodatno razraditi ove teme koje sam naveo. Hvala na pozornosti. Hvala vam lijepa. Želi li tko uzeti riječ? Mm, Marija Hojbov, Eli Schlein. Prvo će Marija, onda je kako su se javile, onda Njasio. Hvala lijepa, Linda. Voda je ljudsko pravo. Ja se potpuno slažem s tim. Ja bih to i eksplicitno tako formulirala jer to je doista fundamentalni preduvjet za preživljavanje i za bilo koji kakav razvoj u mi znamo da postoji nepravednost u pogledu pristupa vodi subsaharsko područje osobito pogođeno, e, ali ne samo to, nego i izvještaj Svjetske zdravstvene organizacije UNICEF-a je e, naznačio da tu postoje neki napreci, ali da i unutar nekih grupa stanovništva postoje nepravde, odnosno da postoje razlike u dostupnosti vode između, na primjer, ruralnih i gradskih područja i također postoje razlike između dostupnosti vode za različite socijalne skupine. I to bi se, po mom mišljenju, trebalo uključiti u izvješće. Što se tiče financiranja, tu ste već e, nešto rekli, a ako govorimo o pripravi vode, onda se radi o tome da li hoćemo ostaviti vodoopskrbu e, u javnoj e, sferi ili dati u privatne ruke. E, po mom mišljenju to bi trebalo ostati u javnoj sferi. Ima sve više javno-javnih partnerstva, dakle gdje regije međusobno jedna drugoj pomažu. Ako to privatiziramo, e, imamo do sada već mnogo negativnih primjera, na primjer koncern Nestle koristi rupe u zakonima, e, kad je reč o tome što puni u boce koje onda skupo prodaje stanovništvu koje i onako već ima premalo novca. Dakle, to nije metoda kojom se može postići da pitka voda bude dostupna svima. E, u Nigeriji je litra vode skuplja nego litra benzina, dakle očito je da nismo postigli cilj što se toga tiče i imamo još e, dosta posla u budućnosti, mislim da bi to trebalo uključiti u ovu izvješću. Um, um, Hvala. Eli u ime Patricija Toja. Da, hvala. Izvestiteljica u sjeni Patricija Toja danas ne može biti ovdje, tako da ću pročitati njeno priopćenje. Želim zahvaliti gospodinu Predi na izvrsno odrađenom poslu. Nažalost, voda na europskoj razini još uvijek nije prioritetna tema, a zato mi to trebamo učiniti. Voda je povijesno gledano izvor e, napetosti i sukoba i to je vrlo osjetljiva tema i također treba voditi računa o činjenici da u poljoprivredi i energiji je voda od ključne važnosti sljedeća okvirna konferencija un o klimatskim e, promjenama treba uvrstiti vodu u središte pozornosti i kako bismo se usredotočili na to pitanje, mislim da je instrument e, kao što je inicijativa građana e, nešto čemu, čime se trebalo bolje postupati. Ovo mišljenje treba poslužiti kako bi dalo poticaj da se naglasi važnost ovoga pitanja i kako bi se ponovo pokrenula građanska inicijativa. Naše polazište mora biti činjenica da je zemlja E, voda opće dobro i e, da nikad ne smije postati robom. Također treba naglasiti i važnost cilja da se svima do 2030. godine osigura pitka voda i također odgovarajući higijenski uvjeti. Inicijativa je jedan posao solidarnosti za vodu i e, sanitarnu infrastrukturu je nešto što treba unaprijediti uz druge jednako važne inicijative i također treba na kraju podržati stvaranje jednog posebnog fonda koji bi bio namijenjen izgradnji i poboljšanju infrastrukture za vodoopskrbu, opskrbu pitkom vodom, naročito je također za osiguranje osnovnih higijensko-sanitarnih uvjeta i usluga u zemljama u razvoju. Hvala. I na oko Korao i onda sljedeći govornici prema redoslijedu. Hvala. Ja se slažem u suštini s onime što je rekao kolega Preda u svojem mišljenju. I nadovezat ću se na ono što smo govorili o Tadžikistanu kada smo spominjali žene koje nose vodu u krčazima jer jedan od problema koji postoji u Tadžikistanu jest da su izvori vode koje dijele sa Uzbekistanom nisu im omogućavali da dovode vodu u naselja u sela zato jer se većina vode koristi za intenzivni uzgoj pamuka, a to je u vlasništvu velikih kineskih multinacionalnih kompanija i tu također postoje političke napetosti u odnosima sa Uzbekistanom o e, kontroli nad tim izvorima pitke vode i nad poljima pamuka. Naravno, u okviru razvojne politike mi se moramo pobrinuti da e, sustavi za vodoopskrbu sela ili gradova ovisno o dotičnoj zemlji, e, budu i dalje u javnim rukama, rukama države. Zato jer, kao što je i kolegica rekla, postoji velika opasnost, a to je da se gospodarenje vodom prepusti i privatnicima i u Europi i izvan Europe, jer ako se ta usluga pruža na temelju profitne logike, onda se to neće ostvariti, neće se ostvariti ovo obećanje vode za svakoga. Pristup vodi se treba smatrati ljudskim pravom, ali još smo daleko od toga. Čak i Euro, u Europskoj uniji nemamo posuda slobodan pristup vodi, niti svi europski građani imaju tu mogućnost pristupiti vodi. Hvala. A gospođa Fesera i onda gospođa Dija. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Želim izneti jedno e, razmatranje o radu kolega, kolege Prede, koji pohvaljujem, jer ja sam članica i drugih odbora koji se bave ovim pitanjem i ovo je jedna građanska inicijativa o kojoj razgovaramo i koja je jedina doživjela uspjeh i sada smo u fazi e, revizije uredbe koja se odnosi na građansku inicijativu kao sredstva za sudjelovanje građana. Dakle, polazimo od toga u svom razmišljenju i zapravo je to značajno da je ovo jedina inicijativa koja je imala uspjeh. Dakle, u postupku revizije te uredbe jedan od aspekata koji bismo htjeli istaknuti u ime odbora za predstavke jest taj da e, građanska inicijativa može utjecati na izmjene ugovora kada je riječ o konkretnim pitanjima, kada je e, riječ o ljudskim pravima uz naše uvjerenje da je e, voda ljudsko pravo ili ne, već je glavna skupština UN-a prije pet godina utvrdila da je pravo na vodu temeljno ljudsko pravo, pravo na čistu pitku vodu i na e, higijensko-sanitarne e, usluge su temeljno pravo jer je to također i polazište za primjenu drugih ljudskih prava i Europska unija je već izjavila da e, sve zemlje imaju obveze kada je riječ o omogućavanju pristupa vodi čistoj i pitkoj i naravno da se fizički pristupi vodi pristupi građanima voda. Također želim podsjetiti na članak 208. ugovora gdje stoji da će Europska unija voditi računa o ciljevima razvojne politike u primjeni politika koje bi mogle imati učinak na e, zemlje u razvoju. Jedan od glavnih koraka u tom pravcu je osigurati dosljednost između naših politika provodeći ljudska prava i također odredbe o istima koje su već usvojili Ujedinjeni narodi. I to je konvencija o ljudskim pravima un i potvrdila, dakle kao što su kolege spomenule, voda nije proizvod kao i drugi i u međunarodnom pravu je prepoznata činjenica da voda nije roba nego je nasljeđe bogatstvo i tako ne polazimo od nule, dakle inicijativa koju su pokrenuli građani i također inicijative koje pružaju građanima to pravo na vodu i na higijensko-sanitarne usluge e, su odredbe koje su nas nazivno. E, moramo podsjetiti na činjenicu da je Europska unija glavni donator i kroz program Water Supply Sanitation i Hygiene imamo priliku i dalje djelovati u tom pravcu. Osim toga, jedan od glavnih elemenata prijedloga gospodina Prede je upravo nastojanje da se ukaže na to da je jedan od ciljeva održivog razvoja upravo pristup vodi i higijensko-sanitarnim uvjetima. Također ne smijemo zanemariti i niti našu sposobnost promicanja tog cilja i također određivanja točnih, preciznijih ciljeva koji će nam omogućiti odgovarajući monitoring. Hvala lijepa, gospodin Štir. Evo, hvala gospođo predsjednice, samo ukratko želim eh, pohvaliti našeg izvjestitelja na obavljenom poslu i želim eh, pozdraviti činjenicu da je pristupio ovom eh, predmetu i sa stajališta razvoja nakon 2015. godine, naročito kada je riječ o razvojnim ciljevima i razvojnom cilju broj 6, odnosno pružanju pristupa vodi i sanitarnim infrastrukturama za sve. Mislim da kolege imaju pravo kada kažu da trebamo uklopiti svu ovu tematiku u okvir razvojnog globalnog okvira. Općenitije govoreći pozdravljam činjenicu da je komisija ozbiljno shvatila ovu inicijativu, što nije bio slučaj sa prethodnim inicijativama, tako da je to u tom smislu pozitivan korak. Hvala vam lijepa. Želi li komisija što dodati? Nisam čula vaše imena, možete se predstaviti, molim. Ja sam eh, Paolo Čekarelli, radim u glavnoj upravi DEVKO i ravnatelj sam eh, odjela za vodu. Eh, želim vas uvjeriti u snažno zalaganje Europske komisije za pravo na vodu i sanitarnu infrastrukturu. Imali smo prethodni višegodišnji financijski okvir gdje smo pružili pristup vodi više od 70 milijuna ljudi i sanitarnim čvorima više od 25 milijuna ljudi. Dakle, to su ogromne brojke i u sljedećem programskom razdoblju u skladu sa programom za promjene voda se e, ne smatra samo pitanjem pristupa pitkovodi i e, sanitarnim čvorovima, nego se smatra i horizontalnim pitanjem međuresornim pitanjem, tako da e, se bavimo i prekograničnim e, vodnim gospodarstvom i također vezama između vode, energije i prehrambene sigurnosti. Kao što su i neki zastupnici rekli, često prepoznajemo sukobe za korištenje vode u područjima gdje se mnogo voda koristi u poljoprivredi, a to, rekao bih, ide na štetu onih ljudi koji nemaju pristupa pitkoj vodi. Govoreći o ljudskim pravima, želim također reći da Europska unija razrađuje i za ljudska prava. To je sada već gotovo pri kraju i to će nam omogućiti razmatranje svih projekata koje financiramo i prepoznavanje načina na koji se rješava pitanje ljudskih prava u okviru tih projekata, tako da ćemo na taj način staviti snažan naglasak na vodu kao ljudsko pravo. Kada je riječ o raspravi o partnerstvu javno-javno, komisija se zalaže i za javno-javno partnerstvo, ali i za javno-privatno partnerstvo. Međutim, to ne znači da vodu smatramo izvorom dobiti, profita, nego da u nekim slučajevima smatramo e, subjekte u privatnom sektoru pružateljima usluga. Naravno, uvijek vodeći računa o tome da je glavni resurs uvijek u javnom vlasništvu. Evo, naš je glavni cilj osigurati univerzalan pristup vodi i to na e, inkluzivan i održiv način što znači voda za sve, ali u jednom sustavu koji je održiv, a to ponekad iziskuje i sudjelovanje privatnog sektora, uvjetom naravno da postoji jasan pravni okvir i da je osiguran pristup vodi najsiromašnijima. Ako želite mogu vam eh, predočiti neke brojke, no ako ne trebam ulaziti u detalje, time sam završio. Hvala. Kolega Preda, želite li nešto dodati? Htio bih samo zahvaliti kolegama kao i predstavniku glavne uprave Devko. Postoji nekoliko pitanja koji su koja su spomenuta u pitanjima, ali već su sadržana u amandmanima koje sam predložio. Kao što sam rekao, morali smo skratiti tekst. Tekst je vrlo kratak. Kao i u nekim drugim slučajevima predvidjeli smo da amandmanima dopunimo tekst. Zahvaljujem svima na prijedlozima i mislim da ću moći iskoristiti mišljenja pojedinih klubova. Neću sada ulaziti u sve detalje. Možda ćemo imati mogućnost produbiti raspravu nakon što vidimo amandmane. Ja bih samo htio iznijeti jednu opću napomenu. Mislim da se moramo usredotočiti na dimenziju razvoja. To je naše mišljenje. Naš, ovo mišljenje sastavlja naš odbor za odbor ENVI. Možda će kolega moći o tome razgovarati međutim e, ja bih samo ipak htio istaknuti da ovdje nije mjesto za rješavanje ideoloških razmirica s multinacionalnim kompanijama. Žao mi je što je otišla. Hajdi, gospođa Hautala, to je za nju. Možda to može biti korisno za daljnji politički dijalog. Dakle, htio sam reći da se treba koncentrirati na ovaj tekst kao mišljenje našeg odbora za odbor Envi. Ovo nije pravo mjesto da rješavamo ideološke razmirice ne znam kako da to objasnim, ja shvaćam stajalište pojedinih klubova vezano uz privatne inicijative ili općenito vezano uz kapitalistički sustav. Ova inicijativa dolazi iz perspektive pomoći za razvoj, dakle i govori o jednom vrlo važnom pitanju, a to je dostupnost pitke vode. Dakle, ja ne želim sada govoriti niti o statusu inicijativa građana, to je u nadležnosti odbora AFKO, čiji sam ja također član, a kolega Šöpflin radi upravo na toj temi. Mislim da trebamo biti skromniji u svojim ambicijama, s obzirom da smo članovi odbora DEVE, e. naše mišljenje treba sagledati perspektivu ovoga odbora. Nećemo tu rješavati sve ideološke sukobe ili sve probleme u svijetu. Dakle, lijepo vas molim da se svi pozabavimo ovim iznimno važnim pitanjima, to je dostupnost vode i to u perspektivi e, dakle, programa nakon 2015. godine. Mislim da je to ono što je bitno. U protivnom ćemo imati jedan e, dugačak tekst u koji ćemo ubaciti sve više, ništa neće biti jasno iz svega toga i mislim da na kraju neće biti jasno što je važno. Hvala još jedan put na pozornosti. And thank you very much. Hvala lijepa, zahvaljujem gospodinu Predi, ispričavam se zbog eh, ovoga što se u posljednjem trenutku pojavio gospodin Vesko. Mislim, evo ga, sada je on tu. Dakle, možemo nastaviti sa gospodinom Veskotom. Hvala lijepa. Rok za predlaganje amandmana je 14. travnja, dakle to je rok za predlaganje amandmana. A glasovat ćemo 6. svibnja. 6. svibnja ćemo držati glasovanje o tekstu mišljenja gospodina Prede. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda a to je 15. točka dnevnog reda, odnosno odnosi EU-a i Afrike. Drago mi je što danas mogu pozdraviti Nika Westcota, direktora za Afriku u Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Znam da ste se upravo vratili iz Nigerije gdje su održani važni izbori i došlo je do povijesne smjene vlasti. Odnosno to je u tijeku. E, sigurna sam da ćete nam imati mnogo što toga za reći vezano s tu temu i koordinator našeg odbora je smatrao da se i naš odbor treba pozabaviti Afrikom. Afrika je kontinent e, gdje postoje velike promjene i vrlo često govorimo o Africi kao da je jedno mjesto, kao da je, iako je, je to vrlo zapravo raznolik kontinent. Biće zanimljivo čuti koje će se teme naći na sastanku kolegija Afričke unije i Europske komisije. E, samo za one koji ne znaju, dakle, sastat će se Europska komisija i Afrička unija 22. travnja Vijeće je donijelo zaključke o Africi, tako da možemo reći da Europska unija aktivno radi na ovim pitanjima i tu zapravo imamo čitav niz tema. Da ću sada vama riječ, e, mislim da imate oko dvadesetak minuta, nakon toga će riječ dobiti kolege. Hvala lijepa, hvala Linde, zahvaljujem članovima odbora Drago mi je što sam imao priliku doći i obratiti vam se. Neću govoriti predugo jer me zanimaju vaša pitanja. Zanima me što je vaš interes, no možda bi bilo dobro da vam dam kratak pregled odnosa Europske unije i Afrike i posebno s naglaskom na razvojna pitanja, a zapravo se razvojna pitanja provlače kroz sve teme u odnosu između EU-a i Afrike. Imamo osnovna dva instrumenta, to je sporazum iz Kotonua kojim se uređuju gospodarski i politički odnosi između Europske unije i zemalja AKP, dakle veći dio njih su afričke zemlje. I zatim postoji i zajednička strategija EU-a i Afrike, takozvani jazz, koja je dogovorena 2007. godine na drugom sastanku na vrhu afričkih zemalja i Europske unije. Taj je sastanak održan u Lisabonu. Što se tiče ove strategije, to je jedan opsežan instrument koji sadrži osam područja, gotovo sve je tu sadržano na posljednjem sastanku na vrhu Europske unije i Afrike koji je održan u travnju prošle godine ovdje u Briselu. Potvrđena su ta područja i najveći, to je bio i najveći sastanak na vrhu koji je Europska unija održala u Briselu. Na tom sastanku su potvrđeni svi instrumenti i načela e, koji su sadržani u ovoj strategiji, no posebno je stavljen naglasak na tri temeljna pitanja u odnosima između Europske unije i Afrike, a to su mir, prosperitet i ljudi. E, to je potvrđeno i u zaključcima sa sastanka na vrhu ja vam mogu kratko proći kroz ono što je dogovoreno, o čemu se tu radi i na čemu sada radimo vezano uz spomenute zaključke. Sljedeći korak u ovome procesu odnosa između Europske unije i Afrike sastoji se u tome da će se održati sastanci između Povjerenstva Afričke unije i Europske komisije. Sastanak će biti održan 22. travnja ovdje u Briselu. Devet od deset povjerenika Afričke unije će doći na sastanak i 21 od 28 povjerenika i potpredsjednika Europske unije bit će nazočno na tom sastanku. Dakle, možemo reći da će da će nazočnost biti gotovo 100% i to govori o važnosti. Gospodin Zumer će predsjedati u ime afričke strane, a predsjednik Juncker u ime strane EU-a. E, tu će se obuhvatiti pitanja kao što su mir i sigurnost, razvoj, zatim klimatske promjene, migracije, znanost i tehnologija, poljoprivreda, trgovina, industrija i infrastruktura, odnosno razvoj infrastrukture. Prema tome bit će skupine koje će se baviti gotovo svim spomenutim područjima. Ja ću naglasiti neka konkretna kroz ovaj pregled. U nekom trenutku će se također održati i zajednički godišnji forum na službenoj razini. To je sastanak čiji je cilj provedba, odnosno praćenje provedbe sporazuma, što će vjerojatno biti održano negdje krajem ljeta, početkom jeseni u Addis Abebi. I tu će biti uključene svih 54 e, država članica Afričke unije te svih 28 država članica Europske unije i povjerenici. No, bit će pozvani i dionici, predstavnici civilnog društva, predstavnici poduzetnika i tako dalje kako bi se obuhvatili odnosi u svim, e, između ovih ova dva kontinenta u svim dimenzijama. Sljedeći sastanak na vrhu bit će e, tri godine od posljednjeg sastanka 2017. godine negdje u Africi još nije definirano mjesto održavanja sastanka. Osnovna snaga ovoga odnosa leži e, i oslanja se na zajedničke interese, ali isto tako i zajedničke vrijednosti i ciljeve. Sada ću vam kratko predstaviti ove tri glavna područja, ali obrnutim putem, jer Zapravo ono što je najbitnije je odnos među ljudima. A tu su bitne neke bitni neki čimbenici. E, dakle, bitni su kontakti među pojedincima, razmjena, a to naravno obuhvaća i pitanje migracija, tako da ću nešto više reći o tome. Zatim tu je ljudski razvoj, obrazovanje, zdravstvena skrb, dakle pitanja koja su bitna za razvoj pojedinaca na obje strane i na kraju imamo prava pojedinaca kao što su ljudska i manjinska prava, zatim e, sloboda udruživanja i govora. Govorimo o temeljnim vrijednostima i pravima pojedinaca i tu zapravo postoji e, više toga zajedničkoga nego što se obično misli. Obično se više buke stvara oko onih pitanja koja su sporna, ali više toga nam je zajedničko. Da se vratim na pitanje migracija, to je vrlo aktualna tema za obje strane u ovom trenutku i možda važan iskorak na posljednjem sastanku na vrhu bila je deklaracija, odnosno akcijski plan u pet točaka koje su dogovorile afričke zemlje i zemlje Europske unije, a tiče se migracija. Prepoznato je da su migracije područje u kojemu jedna i druga strana imaju slične interese. A koji su to zajednički interesi, niti jedna strana ne želi da ljudi budu prisiljeni da emigriraju zbog političkih ili ekonomskih uvjeta. Svi bi trebali moći živjeti slobodno i uživati prosperitet tamo gdje su rođeni, gdje žive. Naravno, treba postojati pravo na kretanje za one koji imaju dobre osnove, e, dakle ne bi trebale postojati neke prepreke no isto tako ljudi ne bi trebali biti prisiljeni na to da odlaze iz svoje zemlje ako ne moraju. I tu postoji mnogo toga zajedničkog. Postoji, postoje migracijski tokovi unutar afričkog kontinenta. Mi obično stavljamo naglasak na migracijske tokove među kontinentima, no i tu opet ima mnogo više toga što nam je zajedničko. E, postoje pojedine napetosti i prisilno kretanje ljudi na afričkom kontinentu, zatim izbjeglice, prognanici i tako dalje. I zapravo je to područje gdje možemo razmijeniti iskustva kada je riječ o tome kako se nositi s takvim situacijama. Za Europsku uniju je važno da e, mi možemo djelovati e, i kontaktirati sa zemljama podrijetla, dakle sa zemljama iz kojih migranti dolaze u naše zemlje. I tu imamo dva procesa, e, dakle imamo kartun, proces iz e, Kartuma za istočku Afriku, istočnu Afriku i e, imamo proces za sjevernu i zapadnu Afriku. To se, ti procesi se već odvijaju nekih 10-15 godina, dakle već neko vrijeme. Ja sam bio u zapadnoj Africi prije nego što sam došao u Brisel tamo sam bio na jednoj dužnosti i mogu reći da mm, se mnogo toga poduzima kako bi se pokušala smanjiti nezakonita e, emigracija iz tog područja. Sada imamo proces iz kartuma za afrički rog. Kada e, ne bismo stupili u kontakt sa tim zemljama, sa zemljama podrijetla, onda ne bismo mogli riješiti uzroke ovog problema. Drugim riječima, samo pokretanje dijaloga o pitanjima koja su povezana s migracijama sa svim zemljama e, kojih se to tiče je nešto što bi nam trebalo omogućiti da ostvarimo značajan napredak u području uzroka migracija. Da kako to nije pitanje koje je isključivo u nadležnosti službe za vanjsko djelovanje, nego se zapravo provlači kroz sve institucije. Ja sam bio na dva sastanka u Rimu u 11. mjesecu prošle godine. E, oni su organizirani zajedno sa povjerenikom Avramopulosom i Federico Mogherini i zapravo su posljedica zajedničkih napora budući da su vanjski odnosi sa zemljama podrijetla jednako važni kao i rješavanje problema na granicama. Sada ću nešto reći o prosperitetu, dakle to je drugo važno područje u odnosima Evropske unije i Afrike i to je možda u izravnoj nadležnosti ovoga odbora u smislu odnosa u razvojnoj pomoći, što je definirano sporazumom iz Kotonu. Europska služba za vanjsko djelovanje i u tome ima ulogu, ali više po strani zajedno sa kolegama iz glavne uprave DEVKO koji su zaduženi za provedbu programa. U čitavom nizu područja je uključena služba za vanjsko djelovanje temeljem odredbi ugovora. Mi bismo trebali imati zajedničku odgovornost sa glavnom upravom za DEVKO u e, definiranju prioriteta za razvojnu pomoć kako bismo mogli imati dosljedan stav prema tim zemljama uzimajući u obzir gospodarske odnose i razvojno partnerstvo. Intenzivno radimo na tome e, zajedno sa delegacijama u pojedinim zemljama i sa partnerskim vladama i samim građanima tih zemalja. Dakle, riječ je zapravo o suradnji, e, dakle jednom to se sve temelji na načelu suradnje. Zatim sastavni dio e, sporazuma iz Kotonu je da je ovo odnos koji počeva na dva stupa, e, dakle gospodarstvom koji se tiče e, razvojne pomoći i na političkom stupu koji se oslanja na politički dijalog. Bez ova dva stupa odnos, odnosi se ne mogu razvijeti onako brzo kako to želimo. Dakle, politički dijalog je sastavni dio partnerskih odnosa sa svim zemljama e, u Africi i sa zemljama AKP. Ovo je vrlo važno zbog sljedećeg razloga. U nekim područjima mi pružamo pomoć koja ovisi, odnosno uvjetovana je dobrim upravljanjem na strani e, naših partnera, posebno kada je riječ o potpori proračunu, što je vrlo djelotvoran oblik pomoći. No istovremeno to znači da se, moramo, da se oni moraju oslanjati na e, određeni novac kako bi ostvarili neke ciljeve. To je djelotvorno zato što pomaže e, zemlji u izgradnji institucionalne sposobnosti, no zahtjeva i dosjedan pristup politikama, dakle makroekonomskoj politici i isto tako makroprovedbi. I mi moramo dobiti jamstvo da je to uistinu tako. Tu ponekad postoje određeni izazovi i sasvim je u redu da vi i odbor za proračunski nadzor te revizorski sud žele biti sigurni da tamo gdje se pruža potpora proračunu da se novac koristi za onu svrhu za koju je namijenjen. A politički dijalog sastavni je dio tog procesa jednako kao i postupak e, kao i računovodstveni postupci i revizija. Postoje dakle neke situacije u kojima partnerske zemlje ne ispunjavaju uvjete koje su zadani e, ovim procesom i u tom slučaju mi moramo izvršiti pritisak kroz dijalog kako bi se te zemlje vratile na pravi put. U Ugandi je bilo značajnih prijevara kod e, korištenja novca iz pomoći e, u uredu predsjednika vlade. Nije bilo riječ o novcu iz Europske unije nego ostalih donatora, ali smo mi usprkos tome zajedno sa ostalim donatorima obustavili isplatu novca e, dok se ne ispita slučaj, dok se ne korigira situacija i donesu odlučnije mjere kako bi se spriječile danje prevare. Nakon toga smo nastavili sa pomoći i to nam je zapravo bila jedna poluga u pregovorima koja ne bi bila tu da smo imali isključivo pomoć kroz programe. Isto se dogodilo u Malaviju, takozvani cash gate je to bio. Mi smo zajedno sa ostalim donatorima obustavili isplatu sredstava dok nisu poduzete korektivne mjere. I još jedan recentni slučaj koji je bio manje drastičan, mi smo obustavili pomoć Gani zato što oni nisu ispunili makroekonomske kriterije. I bilo je također nekih e, navoda o prijevarama, međutim to je na kraju E, ustanovljeno da nije bilo prijevare. Mi smo tu surađivali sa MMF-om e, kako bismo tamo proveli jedan e, dosta strog program i dakle tu će se pomoći vladi Gane da makroekonomsku politiku i fiskalnu politiku vrati na pravi put kako se sredstva ne bi isplaćivala u krive svrhe. Za to je potrebna e, određena doza političkog dijaloga i u tom smislu Europska služba za vanjsko djelovanje može imati korisnu ulogu zajedno sa glavnom upravom DEVKO koja je, e, koja je zadužena za punu provedbu. E, situacija varira od zemlje do zemlje, no jedan značajni dio našeg programa u brojnim afričkim zemljama se tiče upravljanja i mi tu dajemo značajnu pomoć zemljama u izgradnji institucija što je dobar temelj kako za izgradnju demokratskih procesa tako i za djelotvorno upravljanje, bilo da je riječ o financijskom sektoru, proračunskom sektoru, izgradnju demokratskih institucija, pomoć parlamentu ili pak e, promatračkoj misiji za nadzor izbora. Dakle, postoji i praktična dimenzija provedbe programa u tom smislu. Vratit ću se na kraju na pitanje izbora. Ovo nazivamo prosperitetom, a ne e, razvojem, zato što u tom području radimo i na razvoju odnosa s privatnim sektorom te sa trgovinskim subjektima. Naime, trgovinski odnosi sa Afrikom su jedan vrlo značajan jedno značajno područje naših odnosa, dakle inače trgovin, trgovina vrijedi u vrijednosti od 250 milijardi eura godišnje, dakle ovi Trgovinski odnosi su iznimno važni, isto tako su važni i investicijski odnosi, naime EU unija i Afrika su i dalje najznačajniji ekonomski partneri, međutim neki sada hvataju korak s nama, no za sada je ovaj odnos još uvijek vrlo važan. Zanimljivo je spomenuti da što se tiče europskih uvoza u Afriku, europskog uvoza u Afriku, oko 40% su proizvodi e, koji su proizvedeni. Ako pogledamo e, što Kina uvozi iz Afrike, to su uglavnom sirovine. E, što se tiče Europe, to nije slučaj. Dakle, Europska unija svojim uvozom potiče proizvodni sektor u Africi, što se vrlo često ne uzima u obzir. To je nešto što ćemo moramo voditi e, računa e, uz ovaj dio koji se tiče razvojne pomoći. Europska služba za vanjsko djelovanje kao i glavna uprava DEVKO trebaju biti uključeni u sve aktivnosti kojima je cilj poboljšanje ulagačke klime. Dakle, ne samo za vanjske ulagače, nego i za domaće ulagače. Jedan od, e, jedna od ključnih rečenica sa prošlogodišnjeg sastanka na vrhu bila je da trebamo se pomaknuti sa odnosa koji e, se koji stavlja naglasak na ulaganja i da bismo trebali pokušati e, potaknuti ulagački potencijal unutar Afrike. Na tome surađujemo sa glavnom upravom za trgovinu a nadam se da ćemo na tome surađivati i sa glavnom upravom za poduzetništvo, budući da tu postoji veliki potencijal za daljnom izgradnjom odnosa. I posljednji aspekt prosperiteta je promicanje regionalne integracije. Znamo na temelju iskustva iz Europe da regionalna tržišta mogu eh, potaknuti i ubrzati rast. Mnoge afričke zemlje nemaju tržišta koja imaju dovoljnu kritičnu masu kako bi omogućila razvoj e, proizvodnih, e, radno intenzivnih e, poduzeća i zato je to još važnije nego u Europi. Potrebna su veća tržišta koja će osigurati komercijalno održivu osnovu za gospodarski rast koji je predvođen domaćom proizvodnjom. I na kraju ću spomenuti još jedno posljednje područje suradnje, a to je mir. Sve je veće razumijevanje da postoji odnos između e, održivog razvoja mira i sigurnosti E, konflikti imaju razorne, razorne posljedice i zato prevencija konflikta i brzo razrešavanje konflikta ako se oni pojave je od bitne, e, ključne važnosti za e, daljnji razvoj. Mi vrlo usko surađujemo uz pomoć našeg proračuna za razvoj kako bi pomogli Africi da sama razreši konflikte koje se pojavljuju u Africi. E, osobito e, regionalna e, tijela kao i Afrička unija nastoje razviti svoje sposobnosti da spriječe i razrešavaju konflikte tako da jedan niz afričkih mirovnih misija je trenutno Eh, aktivno na kontinentu eh, i to s eh, time se može postići više nego što mogu postići mirovne misije UN-a. Amisom u Somaliji je najveći primjer koji se financira sredstvima koja su predviđena za afričku afričko um, poticanje mira u Africi. E, slično je e, će slučaj možda biti i u vezi sa multinacionalnim snagama koje će biti vjerojatno organizirane za borbu protiv Boko Harama. E, niti jedan bilateralni donor nije u stanju dati dovoljna sredstva za to. Dakle, potrebne su investicije kako bi se osiguralo mir i sigurnost u Africi i kako bi se omogućilo afričkim zemljama da razrešavaju tamo nastale konflikte brže i uspješnije. Ja mogu e, detaljnije govoriti o tome ako vas to zanima, o nekim regionalnim kontaktima, konfliktima u kojima Evropska unija bila uključena u e, rješavanje i pruženje rješenja E, u području velikih jezera e, na primjer pokušavamo pružiti ne samo humanitarnu pomoć nego i e, razvojnu pomoć nadalje u Sahelu imamo takozvanu strategiju za Sahel koja je jedan od prvih primjera sveobuhvatnog pristupa i gdje mi ulažemo značajna sredstva u razvoj te regije e, koja je ekološki vrlo osjetljiva kako terorističke skupine ne bi bile jedine e, jedini poslodavci za lokalno stanovništvo. E, nadalje Srednje, Centralnoafrička republika, tu je glavna uprava DEVKO u suradnji sa Francuskom e, i u suradnji sa našom e, misijom i sa e, UN-om rade na tome da se tamo uspostavi mir i omogući razvoj i na koncu Nigerija i izazov Boko Harama s kojim smo suočeni zbog Boko Harama, kao rezultat ovih novih izbora mi, mi se nadamo da će se tu omogućiti brži ekonomski razvoj, osobito na sjeveru Nigerije i da će se moći organizirati obrazovanje kako bi se spriječilo da Boko Haram može širiti svoje poruke i e, rekrutirati nove članove. E, međutim za to je naravno neophodan razvoj i e, odgovarajući programi vlade. Dakle, to su sve vrlo važna, važne, važna područja za odbor za razvoj. E, sve to naravno nije slobodno od rizika, mora se ući u neke rizike, ne može se za cijeli novac koji e, dajemo do zadnjeg novčića E, e, biti siguran da je novac uložen kako je bio namijenjen. Međutim, ako nismo spremni ulaziti u rizike, problemi će se još više pogoršati i situacija će se pogoršati. Dakle, moramo ulaziti u neke rizike kako bismo omogućili stabilizaciju i spriječili konflikte. Posljednja stvar koju sam e, još htio reći je naše cilj izbjegavanje e, kriza i gradnja institucija koje će spriječiti konflikte i krize. To je fundamentalni dio naših, naše politike u suradnji sa e, zemljama Afričkog kontinenta. Kao što sam već rekao, mi tu e, dosta ulažemo u razvoj institucija i osobito u izbore. Izbori u Nigeriji iz kojih sam se upravo vratio e, su dobar primjer za to. Nigerija je ogromna zemlja. To je zemlja koja se vrlo dobro može brinuti sama za sebe, ima dovoljno novca E, doduše što se tiče raspore, raspoređivanja tog novca tu, to je diskutabilno, ali e, tu ima još dosta stvari koje mi možemo učiniti i time što smo e, dali 35 milijuna eura za organizaciju ovih izbora, odnosno organizacijama, nevladnim organizacijama, i za također za e, obrazovanje i e, obuku ljudi kako bi se omogućilo e, civilno praćenje izbora od strane samih Nigerijanaca. Također smo i angažirali misiju za praćenje izbora gdje je bio uključen vaš kolega Santiago Misas, e, ta je promatračka misija igrala e, vrlo važnu ulogu e, tako što je bila u mogućnosti dati jednu objektivnu, neovisnu verifikaciju da su se izbori održali u skladu sa pravilima i propisima i u skladu sa drugim organizacijama. Dakle, to je sve skupa bio jedan kolektivni međunarodni napor, mi smo surađivali jer e, nema smisla da jedna promatračka misija proglasi rezultate e, legitimnima, a druga e, ne, izbori nisu bili e, određeni na legitiman način. Dakle, u ovom slučaju sve to vrlo dobro funkcioniralo, ekstremno dobro funkcioniralo i vidjelo se da ljudi imaju povjerenja u e, ono što kaže Evropska unija, to se vidjelo po odzivu, odazivu na konferenciji za tisak e, koju smo održali gdje je odaziv bio daleko najveći usporedbi sa svim ostalim E, konferencijama za tisak. Mislim da smo dakle dali jedan doista materijalni doprinos ovim izborima koji su bili najslobodniji, najmirniji izbori u Nigeriji, u povijesti Nigerije. E, dakle, rezultat toga je mirna smjena vlasti, oporba je dobila e, izbore i preuzeće vlast na vrlo miran način u najvećoj demokraciji u Africi, to je doista značajno i ja mogu reći da je e, potpora koju smo mi dali skupa sa svima drugima odigrala tu značajnu ulogu i pomogla da se e, spriječe eventualno konflikti, a za to je postojao vrlo realan rizik i opasnost koju smo eto izbjegli i koja e, da je došlo do tih konflikta, do tog konflikta, to bi rezultiralo sa stotinama žrtava, međutim na svu sreću to smo uspjeli izbjeći. Hvala lijepa. Molim vas, možete li mi dati samo rukom znak ko želi, e, ko se želi javiti za riječ? E, gospodin Venta, Norbert Noiza, Petro Silva Pereira, Marija Hojbruk gospodin Vajnen i Heidi Hautala. Znači šest kolega. E, molim vas da se ograničite onda na tri minute po govorniku. E, dakle, gospodin Venta je prvi ima riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Želim zahvaliti na ovim informacijama koje smo dobili, e, vi ste nabrojali niz elemenata evropske politike u odnosima sa Afrikom, spomenuli ste stvari koje su mi važne, kao što su politička stabilnost, spomenuli ste e, stupove kao što su trgovina, e, ljudska prava, društvo, dijalog i e, spomenuli ste situaciju u Nigeriji. Ja želim nešto reći o predstojećim izborima u Burundiju, jer nedavno smo razgovarali o povredama ljudskih prava u Burundiju. Dvije, radi se o dvije osobe i e, predstojeći izbori pokazuju da postoje strahovi među stanovništvom Burundija. E, postoje različite interpretacije izbornog zakona. Oni koji organiziraju izbore u Burundiju kažu da je njihova interpretacija ispravna e, i proglašavaju e, druge interpretacije netočnima. Značajan je i utjecaj crkve ti znakovi e, čini se upućuju na opasnu situaciju a to znači da tu postoji jedan niz pitanja e, i implikacija onoga što će se što je se dogodilo u Nigeriji su vrlo pozitivni, ali Burundi je jedna od najsiromašnijih zemalja i situacija u Burundiju će možda biti različita nego u Nigeriji, a to osobito to je osobito zabrinjavajuće zato što ćemo imati izbore i u e, u Demokratskoj Republici Kongo. E, dakle, kakvu će ulogu igrati politički promatrači izbora. Mi svi znamo da e, se politički dijalog mora odvijati i e, sa tamošnjim institucijama koji će nas prije ili kasnije e, zamoliti da im damo razvojnu pomoć. Dakle, kako možemo osigurati da politička borba u toj zemlji ostane poštena i fer? Hvala lijepa. Zahvaljujem za ovaj pregled koji ste nam dali e, o odnosima između Europske unije i Afrike. Možda će ovo sad biti krivi e, izraz, ali mnogo od toga što ste rekli zvučalo je vrlo harmonično, a znamo da ima mnogo e, bolnih točaka, odnosno gradilišta na kojima se još radi u odnosima između Europe i Afrike. Na primjer, područje subsahar, subsaharsko područje ne samo za e, tamošnje stanovništvo, e, veliko, velika je prijetnja sa zapada e, i meni tu nedostaje, nedostaje jedna uvjerljiva strategija Europske unije i zemalja članica je već prema tome u kojoj regiji su krizna žarišta, pojedine zemlje članice preuzimaju inicijative što je možda moguće objasniti na temelju povijesti, ali ono što meni nedostaje zajednička strategija. Ono što ste spomenuli e, su e, E, e, da je važno da e, sirovine koje su tamo da zemlje koriste same svoje resurse, međutim svjedoci smo toga da to nije slučaj. Odnose sa i sve u svemu mislim da se mi evropljani moramo, moramo uložiti veće napore u odnosima sa zemljama AKP. Po mom mišljenju u posljednje tri godine e, ti odnosi su tu, se, tu smo smanjili intenzitet rada, odnosno e, tu smo popustili i po mom mišljenju mi trebamo nanovo formulirati te odnose možda na taj način da se koncentriramo na Afriku i da imamo posebno e, odnose sa Pacifikom i posebno odnose sa karibskim zemljama. I posljednja stvar o kojoj sam nešto htio reći je kako mi, Europska unija, e, se odnosimo prema drugim zemljama donatorima kao na primjer Kini. Bilo bi poželjno po mom mišljenju da tu koordiniramo naše donacije, iako e, Kina je, se vodi sasvim drugim načelima, ali ta je zemlja također spremna surađivati u e, razvojnoj pomoći. Dakle, u kojoj mjeri e, se radi na tim odnosima sa Kinom, a nadalje što se tiče suradnje sa Panafričkim parlamentom, tu me također e, zanima da nam date nekoliko informacija. Hvala lijepa. Pa ovaj nima riječ. Hvala. Hvala vam gospodine Veskot na izvrsnom izlaganju. Nadovezat ću se na ono što je rekao gospodin Nojzer na kraju svojeg izlaganja, odnosno Kako, je, kako se razvija naša suradnja sa SAD-om na području razvoja i imamo li i politički pristup problemima koji se pojavljuju u Africi i također kada je riječ o Kini, spomenuli ste Kinu kao zemlju koja nabavlja mnoge sirovine iz Afrike, dakle koja je e, uloga Kine na području razvoja, koja je njihova politička uloga i naravno tu treba spomenuti i Indiju koja je treći veliki igrač, a gospodin Noitar je spomenuo i Brazil koji je također važan. Dakle, Kina, Indija, SAD, to su e, zemlje s kojima me naši odnosi najviše zanimaju na pitanju razvoja. Hvala Marija Hojbrog. Hvala lijepa. Afrička unija e, dobiva sredstva 90% svojih sredstava od e, zemalja donatora, a 80% tih sredstava od Europske unije. Već ste nešto rekli o intenzivnim gospodarskim odnosima između Europske unije i Afrike, međutim želim se nadovezati na ovo što je rekao kolega Noiza. E, dakle, mi nismo nemamo samo trgovinske odnose kad je riječ o e, proizvodima, nego također e, i veliki dio sirovina iz Afrike se izvozi u Europsku uniju i to je sigurno jedno deficitarno područje. Afrička unija je u siječnju u Addis Abebi e, usvojila jednu veliku viziju sa svojom agendom e, za 2063. Kad se pogleda afrički kontinent, e, teško je zamisliti da će ti ciljevi biti postignuti e, obzirom na to da zemlje članice Afričke unije još zapravo nemaju povjerenja u svoju vlastitu uniju i ne daju joj dovoljne kompetencije i dovoljni mandat to podsjeća na situaciju kad, su, kad je Evropska unija dugi niz godina imala relativno male kompetencije, to je očito dugotrajan proces u kojem smo mi malo dalje uznapredovali od Afrike. Ono što me zanima je kako vi procjenjujete tu novu viziju Afrike, Mislim da je uvijek dobro kad se ima vizija, ali u kojoj mjeri ta Afrička, e, Afrička unija ima preambicioznu viziju i ono što je zanimljivo je e, što to znači za nas kad si Afrika postavi takve ciljeve, možemo li mi to podržati, I, a ja mislim da tu ima još mnogo potencijala gdje možemo dati podršku i sigurno je ta vizija jedan e, temelj na temelju kojeg mi možemo e, formirati našu strategiju za suradnju sa E, Afrikom. Dakle, što se tiče sporazuma iz Kotonua, što je nakon 2020. E, to bi, tu bi me zanimalo da nam kažete par riječi. Maria, Pedro. Hvala Marija Pedro. E onda Heidi. Ali izašla je na trenutak, vratit će se. I onda ja. Pedro pa onda Heidi. Queria agradecer ao nosso convidado eh, explicações que Hvala lijepa. Gospodina ako tu na opisu okvira za odnose između Europske unije i Afrike želim postaviti tri pitanja. Kao prvo, preostaje nam još nekoliko tjedana do sastanka na vrhu Addis Abebi kada će se odlučivati o financijskom okviru za politike razvoja nakon 2015. godine. Mene zanima što biste vi smatrali dobrom vješću sa konferencije u Addis Abebi. Koja politička poruka ili kakva odluka se mora donijeti u Addis Abebi koja bi nam omogućila da unaprijedimo razvojnu politiku u Africi? Moje drugo pitanje odnosi se na suradnju sa e, zemljama koje su zemlje porijekla migranata. To je e, ključno za naše partnerstvo sa Afrikom. Svi smo upoznati sa dramatičnom situacijom e, na Mediteranu i tamošnjim događajima. Vidjeli smo što se događa kada migranti putuju sredozemnim vodama. Desio se tu niz tragedija. Dakle, mene zanima, smatrate li da Europska unija treba biti zadovoljna svojom suradnjom sa zemljama porijekla takvih migrantskih tokova na sredozemlju s obzirom na razmjere te pojave i na ove dramatične okolnosti kako možemo utjecati na korijene problema koji dovode te migrante. I zatim zanima me situacija u Gvineji bissau Želim pozdraviti inicijativu Europske unije u pružanju financijske pomoći Gvineji bissau Gvineja bissau je zemlja koja e, sada ima novo političko vodstvo. Gospodin Pereira je novi premijer i on je izjavio da će otvoriti novo poglavlje u ovom ciklusu političke nestabilnosti koji je toliko naštetio toj zemlji i njezinom razvoju. Kao što možda znate, zbog povijesnih i političkih veza Portugal pozorno prati razvoj Gvineje i određenog broja drugih afričkih zemalja. Dakle, mene zanima čemu bi trebala poslužiti financijska pomoć Gvineji Bisao koje ciljeve treba ostvariti. Heidi Hautala ima riječ. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Moja se pitanja također, također odnose na instrumente za razvojnu politiku i razvojnu suradnju. Spomenuli ste potporu proračunu i rezultate koji se time mogu postići. Slažem se sama da je to dobar instrument. Nedavno u Tanzaniji je došlo do određenih nepravilnosti i zlouporaba, što ako ne griješim je dovelo do obustave isplate proračunske potpore. Možete li možda bolje objasniti ulogu Europske unije u cijeloj toj situaciji? Zatim, drugo pitanje se odnosi na e, zemlje koje su bogate prirodnim resursima, a koje same nisu u stanju upravljati tim resursima na transparentan način. Koji su vaši prioriteti u zemljama poput Tanzanije, Mozambika i drugih? gdje će se uskoro obustaviti u 5 do 10 godina vanjska razvojna pomoć, naravno pod uvjetom da te zemlje budu u stanju osnovati snažne institucije koje će preuzeti upravljanje. Dakle, možete li možda bolje objasniti što tu namjeravate poduzeti. I zatim još jedno treće pitanje koje je možda malo drugačije od prethodnih. Naravno, Europska unija je partnerica međunarodnih sporazuma kada je riječ o osjetljivim državama. Dakle, kako je mislite da postoje mogućnosti pružanja pomoći osjetljivim državama kako bi one mogle skrbjeti za svoje stanovništvo? Hvala, Eli Hvala, hvala lijepa gospođo predsjednice. Ja sam samo htjela postaviti jedno kratko pitanje o situaciji u vezi sa političkim dijalogom između Europske unije i Afrike o ljudskim pravima i tu se pozivam na članak 8. iz porazuma Kotonu, naročito po pitanju prava žena i zajednice LGBTI. Hvala vam. Hvala. Evo, samo dvije moje napomene. Dakle, Počeli ste govoriti o migraciji, a danas smo imali zajednički sastanak sa odborom LIBE gdje smo govorili također o migraciji i spomenuli smo pitanje upravljanja migracijskim tokovima iz Afrike. Imali smo brojne paneliste koji su govorili o, tim, o tom pitanju. I mene zanima koji je stav SVD-a o tome i kako se to doživljava u Africi. Neko je to usporedio sa situacijom u Australiji, odnosno sa partnerstvom e, koji se, koji se namjerava razviti u tom pravcu da bi to bilo slično sa onim sa Australijom. I e, kada govorimo o Africi, htjela bih spomenuti Zimbabve, e, a to je zemlja kojom imamo dosta napete odnose. Prije nekoliko dana čini se da postoji mogućnost uspostave stabilnih odnosa. Možete li nam opisati projekte koje ulaže komisija u Zimbabve u suradnji sa zimbabeanskom vladom, nevladinim organizacijama i drugim partnerima i koji će biti korisnici tih projekata? Zanimljivo je taj spomen Kine u vezi sa Afrikom e, i spominjanje uloge Kina. Ako razmotrimo povijest Afrike, to je bio teritorij i kontinent e, gdje su se razne sile naticale za povećanje svojeg utjecaja. E, SED tamo ima veliki utjecaj kao i Kina, čiji je utjecaj sve veći i kako se to promatra u Africi ili E, želeli da im e, prepustimo njihove poslove i kako se zapravo smatra taj naš pokušaj utjecaja, vršenja utjecaja na njihove političke programe. Hvala na svim ovim pitanjima, ja ću nastaviti odkoro, ukratko odgovoriti na njih. E, gospodine Venta, pitali ste o izborima u Burundiju, to je nešto što nam izaziva zabrinutost, ne samo pitanje izbora samo po sebi, nego i mogućnost da će predsjednik e, Unkruzita se kandidirati i po treći puta u političkim sporazumima prema kojima bi trebao imati samo dva mandata, iako strogo gledano po nekim tumačenjima Ustav to dopušta. Kao što ste rekli, došlo je do sužavanja političkog prostora i došlo je do gušenja slobode govora, vršenje je pritisak na oporbu i na novinare i to izaziva zabrinutost. Mi smo sada e, spremni poslati jedno izaslanstvo za promatranje izbora, ali to bi bilo opravdano samo kad bi e, postojali razumni izgledi za slobodne izbore. Ako tih izgleda nema, onda zašto to promatrati? Mi naravno aktivno razmišljamo o tome u suradnji sa drugim međunarodnim akterima koji su jasno e, slali signale s time u vezi i također je vijeće ministra vanjskih poslova dalo jasne zaključke u tom smislu, dakle poziva se na pridržavanje političkih e, obveza kada je riječ e, o kandidiranju za treći mandat i drugi su to istakli, dakle ne iz trećih zemalja izvan Afrike, nego i same zemlje unutar Afrike su to naglasile. Dakle, nismo jedini, nismo sami u tome i ja vam ne mogu jamčiti da ćemo uspjeti ostvariti dobar rezultat, no učinit ćemo sve što je u našoj moći i stalno pratimo situaciju. Kao što ste rekli, Mm, želimo tamo dati dobar primjer. E, vidjeli smo dosta dobrih primjera u posljednje vrijeme. Naravno, nigerijski izbori u DR Kongu, predsjednik Kabila je mm, možda također u iskušenju da se kandidira za treći mandat ili da odgodi izbore. No, Mm, prema planu bi se izbori trebali održati 2016. godine i na tome se sada inzistira, no ipak postoji nekoliko znakova napretka u određenim zemljama. Imamo tu i situaciju u Burundiju. Gospodine Neuser, vi ste vrlo lijepo govorili o svemu, pretjerujem, no imate potpuno pravo, postoji to nestabilno područje na Atlantskoj obali Mauritanija, Saharavi i tako dalje. I neki kažu čak i sve, to se proteže sve do Somalije. I zapravo postoji mogućnost da se ta nestabilna područja međusobno povezuju i mi imamo nekoliko strategija po tom pitanju, imamo strategiju za rog Afrike i za Sahel koje smo dogovorili sa zemljama članicama i tu smo angažirali zemlje članice s kojima usko surađujemo u provedbi tih strategija kako bismo zauzeli jedan sveobuhvatan stav i pristup. Dakle, koristimo sve instrumente, instrumente za razvoj, humanitarne instrumente, sigurnosne instrumente, političke instrumente i to je cilj tih strategija. To se i pod kapom Europske unije. Mi stalno e, revidiramo strategiju za Sahel e, i upravo smo usvojili i akcijski plan za Sahel. I ako pogledate prilog, e, tu se navodi ne samo ono što čini Europska unija, nego što čine i sve zemlje članice kako bi suzbile radikalizaciju, izgradile civilno društvo, osvorile radna mjesta za mlade, i tu se razmatraju neka ključna pitanja dakle, koja idu izvan okvira uobičajenog e, procesa pripomaganja razvoju koji je u tijeku. Dakle, mi činimo sve što je u našoj moći i naravno zauzimamo uvijek jedan širi stav, a također u našem djelovanju surađujemo sa Ujedinjenim narodima i sa Afričkom unijom kako bismo tamo imali zajednički pristup. Iskorištavanje sirovina također je prioritet. Izvješće Kofijanana od od Kongu pokazuje da su oni izgubili otprilike u deset godina 8 milijardi dolara kroz eh, namještene ugovore. I to također eh, razmatramo posebice u vezi sa mineralima i rudačama iz e, područja u sukobu. E, to također radimo kroz kabili proces u vezi sa dijamantima, ali kao što znate komisija je predložila da se to da e, imam tu jedno mišljenje koje ću pročitati. Na, upoznati ste sa problemima i postoje razna rješenja, a najvažnije je ono najučinkovitije. Mnogi od vas e, su e, pitali što će se dogoditi nakon 2020. godine i sa sporazumom e, Kotonu i mi ćemo razmotriti vaše mišljenje o tome kao i čitav niz drugih mišljenja. Afričke i karibske države još uvijek trebaju podjeti zaključke odbora koji je osnovan u okviru vlade višeg predsjednika a unutar institucija mm, razrađujemo sada zelenu knjigu koja će biti spremna e, do kraja ljeta negdje kako bismo je dali na javnu raspravu. Ja mogu iznijeti svoja osobna razmišljanja o tome, ali ona su samo to. Mm, tu postoje čitav niz mogućnosti mm, to bi moglo potpuno propasti, mogli bismo izgubiti nešto što je vrlo vrijedno, ali mi se trebamo više usredotočiti na individualna područja i trebamo to nastojati obuhvatiti u istom pristupu. Dakle, tu postoji čitav niz važnih pitanja i postoje e, neki važni, vrijedni elementi u sporazumu Kotonu, koji je instrument koji daje okvir za našu suradnju za razvoj a to je naročito politički dijalog, dakle da ne smijemo razdvojiti sva ta pitanja i mislim da je o tome važno raspraviti. Dakle, željno iščekujemo tu raspravu. E, vi, Linda i gospodine Prvajnan, ste e, također pitali e, o našim odnosima sa zemljama BRICS i doista mi je drago da se te zemlje sve više zanimaju za Afriku. Afrika je kontinent kojemu svakako treba više ulaganja i više trgovine, što više to bolje. Postoji podjela rada i također veliki dio ulaganja u infrastrukture vrši Kina, kada to nije Svjetska banka ili Afrička banka za razvoj, ni Kina daje neke zajmove za koncesije, ali također gradi željeznice, ceste, također i luke u nekim područjima. I to je doista, doista važno, to je infrastruktura koju Africi treba, ako Afrika želi povezati sva tržišta i rasti, tako da je to svakako pohvalno. I Indija i Brazil su također jednako važni u tom smislu. Postoji međutim još jedan aspekt toga koji se često zanemaruje, odnosno kako raste kineski angažman sa gospodarskog stajališta u Africi, tako raste njihov e, politički angažman i također viđenje onoga što im treba kako bi njihova ulaganja i dalje ostala aktivna. A znate što samo jedan primjer, a to je Sudan, Južni Sudan, gdje Kina značajno ulagala u naftnu industriju, tako da joj je u interesu ne samo održati na nogama naftnu industriju, nego i spriječiti sukobe u objema zemljama koji bi mogli ugroziti njezina ulaganja. Tako da na tom području usko surađujemo sa Kinom kako bismo pokušali riješiti sukob u Južnom Sudanu. To je jedan od partnera koji podržava naše napore pod vodstvom EGADA i također e, želimo e, postići jedan politički dogovor koji će ublažiti sukobe u samom Sudanu. Dakle, e, na nekim od tih pitanja uže surađujemo. I također kada je riječ o panafričkom parlamentu, da odgovorim na vaše pitanje, Znam da postoji partnerstvo sa Panafričkim parlamentom, možda ste i vi sami prisustovali nekim od sastanaka. No, nažalost, panafrički parlament je malo asmetrični u odnosu na vas, ima manje ovlasti, no također dobro je da postoji, zato jer je to izvrstan forum za razmjenu iskustava, najbolje prakse i za kontakte sa afričkim zemljama, što se također uklapa sa njihovim ambicijama da se stvori jedan ujedinjeni američki, e, pardon, afrički kontinent. E, također, nakon 2025. postoji snažna vizija stvaranja e, jedinstvenog prostora u Africi, umržavanja Afrike i to bi zapravo trebao biti glavni pokretač gospodarskog rasta na kontinentu što treba pozabiti. Naravno, to je vizija koja je ambiciozna, nije nikako uobičajena i zbog toga se i zove vizija. Ponekad je ambiciozno iznositi takve vizije, no e, također se slažem s vama u tvrdnji da e, treba imati jasan cilj pred sobom i ako on iziskuje još mnogo vremena i mnogo koraka. Kolega Pereira, Pitali ste vezano uz financijski okvir nakon 2015. Ja bih to uistinu prepustio kolegama iz glavne uprave DEVKO koji su zaduženi za to područje. Ja nemam novac, ja se samo bavim političkim pitanjima, a što se tiče svih financijskih pitanja to prepuštam njima. Ove godine je postupak obrnut. Prošle godine smo razgovarali o milenijskim razvojnim ciljevima nakon toga smo razgovarali kako ih financirati, a sada je situacija obrnuta. Možda će sada to dati bolje rezultate, vidjet ćemo. E, vratit ću se na pitanje migracija. E, to je pitanje koje ste postavili i vi i kolegica Linda. Daću vam jedan primjer gdje je proces iz Rabata dao, e, dao rezultate za Afriku, za Evropsku uniju, a to je Mauritanija. U jednoj fazi su na stotine migranata napuštali Mauritaniju, a sada ih nema gotovo uopće zato što smo uspostavili partnerstvo za mobilnost i dali smo također sredstva za zapošljavanje. Niti Mauritancima nije bilo drago da im odlazi najkvalitetnija radna snaga, pa su htjeli da se zaustavi emigracija. U nekim afričkim zemljama ne postoji velika zabrinutost ili želja da se zaustavi odlazak e, njihovih građana. Međutim, i u Gani je to bio slučaj, dakle, bilo je mnogo građana Gane koji su oko 2000, negdje 2000, u razdoblju od 2005. do 2010. napuštali zemlju, međutim to se sada svelo gotovo na nulu. Prema tome i to je moguće ako se tjesno surađuje sa zemljama i migranata na kreiranju politika koje će koristiti jednoj i drugoj strani. U Gani ljudi, e, ljudima treba 300 dolara da prijeđu preko Sahare. Kad bi to uložili u neki poslovni pothvat, od toga bi korist imali svi. Dakle, može se osnovati, ne znam, može se otvoriti brijač, brijačnica ili bilo što, bilo kakav e, poslovni subjekt. No, u svakom slučaju, mislim da prenošenje odgovornosti nije naj bolji pristup. Postoje različite skupine među migrantima i važno je važno je moći ih razlikovati. Neki su prvenstveno ekonomski migranti koji traže bolje prilike za život. Neki su prisiljeni napustiti zemlju zbog siromaštva, ali ima i onih koji odlaze zbog političkih progona ili sukoba i treba na tome raditi. Isto tako afričke zemlje koje su potpisale konvenciju o izbjeglicama imaju iste obveze kao i mi ako su zemlja prvog ulaska i postoji veći broj izbjeglica koji su smješteni u afričkim zemljama uz potporu UNHCR-a nego što ih dođe do naših zemalja. Dakle, to je veliko opterećenje za siromašne zemlje poput Čada, Kameruna ili Etiopije. Oni uistinu nose velik teret kada je riječ o izbjeglicama. Mi im trebamo pomoći da se s time nose što e, djelotvornije. Pa što se tiče Gineje e, mi smo održali jedan okrugli stol na konferenciji e, donatora i nedavno i gdje smo uspjeli mobilizirati 1,1 milijardu eura za obnovu Gineje Bisau Eh, pod novom vladom. Dakle, oni žele ulagati, eh, postoji plan kako to činiti, postoji dogovor vezano uz reformu eh, javnog sektora, to se odgađalo godinama i međunarodna zajednica je spremna dati sredstva kako bi se popratio taj proces. Dakle, moram priznati da sam optimist s tim u vezi. Mi smo dali doprinos od 140 do 160 milijuna eura. E, uglavnom je naglasak na poljoprivredi jer se želi e, razviti industrija proizvodnje indijskih oraščića. Zatim e, zdravstveni sektor koji zaostaje u odnosu na susjedne zemlje i treće područje na koje se usmjerava pomoć je upravljanje, budući da se tu uistinu postoje potrebe za obnovom. Dakle, mi smo ciljano dali sredstva za ta područja i okupili smo međunarodne donatore. I tu dolazim do pitanja krhkih e, državnih država, dakle državnih aparata. Mi smo tu koristili načela Buzan te smo E, isto to dobro iskoristili na primjeru Somalije gdje smo preuzeli vodeću ulogu kod ugovora za izgradnju državnih institucija. Uspjeli smo to uključiti i ostale donatore, što su zapravo temelje za e, izgradnju institucija. I tu smo morali krenuti od nule i mislim da to pomaže kod osnaživanja osnovnih e, javnih servisa i institucija poput pravosuđa, također s njima surađujemo na pomorskoj sigurnosti i tako dalje. Ovo su, dakle, ovo je dobar primjer gdje se ta načela primjenjuju u praksi. Isto smo pokušali u Južnom Sudanu, ali moram reći da tamo još nismo dobili željene rezultate, tamo postoje veće napetosti, još uvijek pokušavamo pronaći put da se uspostavi suživot među zajednicama. Dakle, to ne funkcionira uvijek, međutim ta načela iz Busana su se pokazala dobrima u nekim situacijama. Postavili ste pitanje vezano uz financijsko upravljanje. Mislim da vam kolege iz glavne uprave Devko mogu više reći o stručnim pitanjima. Južni Sudan je zemlja u kojoj bez odgovarajućeg financijskog upravljanja ne možemo razgovarati o zaustavljanju sukoba, budući da se sukob vodi oko pristupa resursima naftne industrije. Dakle, ljudi žele zapravo doći do gotovine i ako ne postoje financijski mehanizmi kojima se omogućuje to da novac ide E, na dobrobit e, ljudi, bojim se da će se sukob nastaviti. I zatim e, imamo i program pomoći proračunu Tanzanije i tu smo pokušali surađivati zajedno sa ključnim donatorima koji isto tako daju pomoć proračunu, dakle Svjetska banka i neki bilateralni donatori i upravo zato je to vrlo dobra poluga. Dakle, ako svi oni koji daju tu vrstu pomoći kažu pričekajmo malo, mislim da trebamo obustaviti pomoć, onda je to jasna poruka vladi. Dakle, u Tanzaniji je isto tako i parlament izvršio pritisak na predsjednika vlade da da, e, da kako bi jedan od ministara dao ostavku. Dakle, i domaće institucije su dale svoj doprinos. Mm, postavljeno je pitanje vezano uz ljudska prava i prava LGBT osoba. Ljudska prava su sastavni dio političkog dijaloga gotovo svugdje. Ne radi se samo o tome, mi pokrivamo čitav niz pitanja, regionalna pitanja, domaća pitanja, pitanja koja se tiču gospodarstva i politike, no ljudska prava su pitanje koje se redovito pojavljuje. Mi nastojimo e, stupiti u kontakt sa udrugama na terenu koje se bave zaštitom ljudskih prava, dakle pokušavamo raditi s ljudima na terenu. Smrtna kazna je dobar primjer u brojnim zemljama postoje određena odruženja, bilo da je riječ o odvjetničkoj komori ili pak o nevladinim udrugama koje se također zalažu za ukidanje smrtne kazne. No, e, kada se želi uvjeriti vlada, najbolje da uvjere vlastiti građani. Što se tiče LGBTI osoba, pokušali smo izričito povezati prava te zajednice sa pravima i slobodama pojedinaca, a većina afričkih zemalja su potpisnice takvih međunarodnih instrumenata u ovom ili onom obliku. I možda je to jedno od najspornijih e, pitanja bilo prilikom e, finaliziranja priopćenja sa eh, sastanka na vrhu između Afrike i Europske unije. Tu smo uspjeli eh, pronaći jednu odgovarajuću jednu dobru formulaciju za zaštitu manjinskih prava, dakle i mi ćemo se nastaviti time služiti kako bismo zapravo spriječili diskriminaciju te skupine. I na kraju mi smo pokrenuli proces eh, pregovora sa vladom iz Zimbabvea, to traje posljednjih pet, šest eh, godina, gdje smo postupno ukinuli neke restriktivne mjere, a prošle godine, u studenom prošle godine, dogovoreno je zajedno sa državama članicama da će se ukinuti restrikcije temeljem članka 26 što može omogućiti dakle programiranje iz 11. Eh, EDF-a, ali to ne zahtjeva programiranje preko vlade. Dogovoreni, su sektori kojima će se dati pomoć. postoji jedan sektor u vezi s kojim želimo surađivati s vladom i još neka područja na kojima želimo surađivati sa međunarodnim organizacijama ili pak nevladinim subjektima. Jedno od područja na kojemu surađujemo s vladom je reforma pravosuđa. Pravosuđe je jedno od područja u Zimbabveu gdje se pokazalo da postoji određena, određeni stupanj neovisnosti i mi bismo rado to potpomogli kroz neki oblik pomoći, međutim, e, i to mora preko vlade, međutim veći dio se troši na sektor zdravstvene i socijalne skrbi i tu uglavnom surađujemo sa UNICEF-om i nevladinim udrugama. Prema tome nije potrebno da novac ide preko vlade. E, međutim, ovo su sektori, kao što sam rekao, koji su dogovoreni kao prioritetni zajedno s vladom. E, mi naravno pokušavamo pritom e, pomoći građanima Zimbabvea. Tamo gdje je to moguće učinit ćemo to uz suglasnost i u dogovoru s vladom. I mislim da sam time odgovorio na sva pitanja. Aha, SAD. Postoje dva područja. Jedno je sigurnosno, drugo političko. Amison mislim e, ima potporu na tri načina. Evropska unija financira naknade za vojnike, UN pruža logističku potporu, a SAD obuku i naoružanje. Dakle, svatko je, snosi trećinu troškova i na taj način smo uspjeli e, pomoći njima, a oni polako i zapravo istiskuju Al-Shabaab. U Nigeriji smo tjesno surađivali sa SAD-om na potpori u samom procesu i sada s njima surađujemo u području borbe protiv Boko Harama. Takve vrijednosti koje se odnose na sigurnost i upravljanje su područja u kojima možemo surađivati. Kolege iz glavne uprave Sevko će vam više reći o tome. Posebno smo surađivali e, na području, u području javnog zdravstva, radili smo na suzbijanju HIV-a, e, a s obzirom da su e, na taj način možemo raspodijeliti zadaće, onda se mi možemo sredotočiti na ona područja na koja SAD nije stavio naglasak. Dakle, u nekim područjima surađujemo, u nekima imamo raspodjelu odgovornosti. Pa možemo sada zahvaliti gospodinu Vestkotu na ovom pregledu situacije odnosa Evropske unije i Afrike. E, nemamo, mislim, zahvaljujem e, što ste došli danas e, k nama nakon što ste se vratili iz Nigerije. Hvala vam još jedan put. Okay, colleagues. It's um kolege. Ovo je posljednji radni dan prije uskršnjih blagdana. Međutim, imamo još jednu važnu temu na dnevnom redu. To je točka 16 dnevnog reda, izbjegavanje plaćanja poreza i porezna utaja kao izazov za upravljanje, socijalnu zaštitu i razvoj u zemljama u razvoju. Glasovat ćemo o ovom izvješću prije konferencije u Addis Abebi u srpnju. Cilj nam je da kažemo svoje stajalište vezano uz ishod konferencije. Imali smo mišljenje OECD-a prije nekoliko tjedana i čuli smo da ako možemo za 1% povećati ubiranje poreza, to bi bilo kao da udvostručimo službenu razvojnu pomoć. Dakle, kada bismo pomogli u ubiranju poreza e, i kada e, bi to išlo u javne usluge, onda bismo uistinu nešto postigli, onda bi rasprava o onih 0,7% bila manje relevantna i sada ću e, dati riječ Eli Schlein. Hvala. Ovo je izvješće na vlastitu inicijativu o izbjegavanju plaćanja poreza i poreza kao protivnom e, upravljanju u razvojnim zemljama će se usvojiti prije treće međunarodne konferencije o financiranju razvoja i to će biti također e, nadopuna izvješću koji izrađuje kolega Pedro Silva Pereira. Sastanak na vrhu Addis Abebe je od ogromne važnosti, odnosno uspjeh drugih velikih događanja ove godine kao što je redefiniranje ciljeva održivog razvoja u rujnu ovisit će i o ishodu Addis Abebe. Sad se postavlja pitanje kako možemo osigurati odgovarajuća financijska sredstva za razvojni program koji će doista unijeti promjene i ostvariti ambicije. Mi kao međunarodna zajednica sada možemo ostvariti jedan jači i inkluzivniji financijski okvir koji će nam omogućiti postizanje novih razvojnih ciljeva. Javna potpora razvoju će svakako ostati važnom i treba se koristiti na učinkovitiji način, no u Addis Abebi nećemo se samo baviti pitanjem e, službene javne pomoći. E, to, zatim, borba protiv suzbijanja poreza i izbjegavanja plaćanja, protiv utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza treba biti u središtu tih naših zalaganja. E, oni predstavljaju ogromnu prepreku. Od nezakonitog kapitala premašuje za dva puta pomoć koja dolazi u zemlje u razvoju. Dakle, suzbijanje ove pojave može e, pomoći u povećanju priljeva u tim zemljama i također može imati pozitivan učinak na jačanje upravljanja i demokratskih institucija. Međutim, postoje granice onome što same vlade mogu učiniti, naročito vlade onih zemalja koje nemaju kapacitete kada je riječ o upravljanju porezom. Izvješće želi biti i sažeto, ali i čvrsto i ambiciozno. Nakon navođenja svih e, poteškoća i svih e, političkih, e, administrativnih i upravnih poteškoća s kojima se treba nositi kada je riječ o mobilizaciji prihoda i također borbe protiv izbjegavanja i utaje poreza, E, mi ćemo pozvati Europsku komisiju da iznese jedan akcijski plan u obliku možda priopćenja kako bi pomogla zemljama u razvoju u borbi protiv te pojave i kako bi učvrstila tamošnje porezne sustave. Ja sam nastojala e, razraditi akcijski plan u deset točaka i želju željnu suradnju sa izvjestiteljima u sjeni kako bismo to upotpunili. Evo samo ću navesti nekoliko točaka oko kojih mislim da se možemo složiti, postići veliki konsenzus. Kao prvo komisija treba nastaviti i jačati svoju potporu u zemljama u razvoju pomoću tehničke i financijske pomoći, budući da je visina pomoći u tom sektoru još niska. 2011. godine to je iznosilo e, manje od 1% čitave službene razvojne pomoći. U našim odnosima sa zemljama razvoju, trebamo staviti veći naglasak na dobrom upravljanju u poreznim pitanjima i također treba ravnomjerno raspodijeliti poreze kada se ugovara o, poreznim pitanjima sa tim zemljama. Također možemo slijediti pozitivan primjer nekih zemalja članica i provesti ocjenu učinka nekih poreznih politika Europske unije na zemlju razvoju kako bismo uskladili policy years for development. Također trebali bismo imati i e, transparentnost informacija o takozvanom beneficial ownershipu određenih e, poduzeća kako bi se izbjeglo da se iza, iza fantomskih trgovačkih društva kriju e, financiranje terorizma ili pranje novca ili slične pojave. Također trebamo promicati međunarodne inicijative kako bi se učinilo poreze pravičnim i treba također provesti BEPS proces koji je promica OECD. Također trebamo pojačati našu pomoć koja je upravo razrađena za e, zemlje u razvoju zato jer e, e, za zemlje koje su razvijene i ona zapravo neće biti korisna zemljama u razvoju. Tu mislim na izvješćavanje po zemljama i također druge elemente jer to treba razraditi budući više računa o potrebama za e, zemlje u razvoju. Kada je riječ o izvješćivanju po zemljama, zapravo one zemlje gdje se u prisutne multinacionalne kompanije trebaju raspolagati većim informacijama, odnosno kako bi se utvrdilo to da se porezi plaćaju tamo gdje dobiti nastoja. Kada je riječ o automatskoj razmjeni informacija treba predvidjeti prijelazno razdoblje za zemlje u razvoju koje nisu u potpunosti razvile svoje infrastrukture i također potrebne sposobnosti kako bi prikupile, upravljale i podijelile sve potrebne informacije. Još jedna važna točka je stvaranje jednog e, međuvladinog tijela koje će osigurati da zemlje u razvoju ravnopravno sudjeluju u reformi globalnog poreznog sustava, primjerice e, pretvaranjem stručnog odbora un za porezna pitanja. I na kraju treba posvetiti posebnu pozornost rodnim pitanjima, također i kada je riječ o poreznoj pravednosti. E, naravno, sredstva koja nese zahvaljujući poreznoj i također oduzimaju potrebna sredstva zemljama u razvoju koja su potrebna za pružanje usluga svojim građanima, naročito to šteti njivim grupama društva gdje su žene najprisutnije. Dakle, iščekujemo u suradnju sa drugim zastupnicima i sa izvjestiteljima u sjeni. Sigurno sam da će E, parlament izraditi jasno izvješće koje će imati značajan e, utjecaj i na pregovore u Addis Abebi i koji će također potaknuti komisiju da dalje djeluje. Hvala. thank very much that. Um, have Hvala. Čuti ćemo sada izvjestitelje u sjeni. Gospodin Rojbih prvi ima riječ i to je također gospodin Luke. Heidi u ime zelenih. E, Paolo Rubik ima prvi riječ. Pa Želim najprije zahvaliti izvjestiteljici ili Schlein. Mislim da je važno da se koncentriramo na one točke gdje doista postoje problemi, a znamo da 1,2 milijarde ljudi na svijetu živi sa manje od jednim euro, e, jednim eurom dnevno. E, Dakle, obrazovanje, zdravstvo, infrastruktura i zapošljavanje, to su temelji za život. E, e i e, mislim da je vrlo važno vidjeti kako se mogu kombinirati javna i privatna sredstva. Mislim da upravo mikrofinanciranje tu može odigrati, odigrati bitnu ulogu i takozvani planning može biti učinkovit, blending može biti učinkovito sredstvo za borbu protiv siromaštva. E, tisuću milijardi eura e, otječe iz zemalja u razvoju u e, porezne oaze to je ogromna brojka e, i mnogo više nego što ukupna e, razvojna pomoć iznosi koju te zemlje dobivaju. Dakle, ako tu uspijemo nešto postići, e, to će biti veliki rezultat. Potpuno se slažem sa izvjestiteljicom da se radi o tome da poduzeća plaćaju poreze tamo gdje posluju, odnosno gdje ostvaruju dobit. E, to želimo postići u 28 zemalja članica Europske unije i mislim da je to ispravan pristup i u našoj razvojnoj politici. Tu bi bilo naravno važno dati tehničku pomoć u okviru susjedske, e, politike susjedstva, e, takozvanih twinning inicijativa, to znači odašiljanje e, naših državnih službenika. Mislim da je takva vrsta politike susjedstva upravo zemljama e, u razvoju u Africi i Aziji od osobite važnosti. Mi u Europi imamo jedan sustav e, poreznih vlasti koje te zemlje vrlo često nemaju. Osim toga u tim zemljama raširena je korupcija i sredstva ne ne odlaze tamo gdje su potrebna, odnosno ne, nisu dovoljna sredstva na raspolaganju za ono e, što je potrebno i zato je vrlo važno e, osnovati e, porezne vlasti, odnosno sustave u tim zemljama. Mislim da sa takvim ulaganjima e, se može postići jako mnogo. Jedan dobar primjer za to je na primjer Koreja. Koreja je bila zemlja u razvoju, a u Sjevernoj Koreji još uvijek ljudi umiru od gladi zbog diktatorskog e, militarističkog e, sustava koji još uvijek dopušta da njihovi građani umiru u, od gladi, međutim u Južnoj e, e, Koreji imamo demokratski sustav tržišnog, tržišnog gospodarstva gdje, e, gdje je od države koja je nekad dobivala pomoć se ta država sad pretvorila u donatora pomoći. Mislim da upravo mala i srednja poduzeća E, da, da bismo upravo njima trebali pružiti e, podršku, e, na primjer uz pomoć mreže poslovnih anđela, mislim da bi na to trebalo staviti naglasak i želim podržati izvjestiteljicu u tome da bi se trebalo osobita osobit naglasak staviti na žene kao poslovne anđele, po mom mišljenju žene tu mogu odigrati veliku ulogu. Nažalost, mi u Europskoj uniji nemamo e, baš puno podrške. E, e, povjerenica Bjankovska navodno odbija taj program, međutim mi u Europskom parlamentu smatramo da bi taj program trebao dobiti puno veću pozornost ne samo u Europi nego i u zemljama u razvoju. Hvala lijepa. Hvala gospodin Luke ima riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Hvala lijepa e, izvjestateljici. Mislim da je ovo e, vrlo dobra osnova za rad na ovom izvješću. E, dakle, jasno je gdje su problemi, tu postoji veliko snaganje, slaganje među nama i ja se slažem u velikoj mjeri sa onim što stoji u ovom izvješću Želim samo e, reći neke, par napomena o nekim možda manje važnim aspektima e, gdje, sam, gdje možda mislim e, drugčije. Djelomično, na primjer, čini mi se da se zemlja u razvoju na neki način idealizira kad se prikazuju problemi na način da te zemlje imaju do duše problema, ali e, govori se o, stara se dojam kao da e, ubiranje poreza, ubrani porezi, da se podrazumijeva da se taj novac upotrebljava na pravi način za socijalne socijalna davanja i infrastrukturu, mislim da to nije realna slika i da moramo jasno reći da veći dio problema u tim zemljama se sastoji u tome što se e, ubrani porezi upotrebljavaju za sasvim drugčije svrhe. Također bismo trebali spomenuti da jedan veliki problem što se tiče e, financijske moći tih zemalja u tome da je E, sustav, porezni sustav jednostavno loše razvijen i e, administrativni kapaciteti s jedne strane e, su manjkavi, a s druge strane postoji veliki problem korupcije. Dakle, tu se e, ne slažem potpuno što se tiče liberalizacije e, trgovine e, o kojem se u ovom izvješću govori samo sa negativnog stajališta. Mi znamo da su carinske pristabe zapravo neučinkovit način punjenja državnih blagajni i znamo da E, liberalizacija trgovine ima pozitivne efekte i što se tiče dodatnih e, prihoda za državne blagajne i e, veće količine ubranih poreza. Dakle, jedna porezna reforma koja sa oporezivanja trgovine prelazi na jedan moderni porezni sustav gdje se radi ili o indirektnom ili o direktnom oporezivanju e, prihoda koji se ostvaruju unutar država, to bi svakako se trebalo pozdraviti. E, također e, je po mom mišljenju upitno kad je riječ o relativno uskoj poreznoj osnovici, odnosno e, da bi ju trebalo proširiti kako bi se povećali prihodi. E, e, naravno da je uska porezna osnovica popraćena visokim poreznim stopama i ako bi se tu došlo do proširivanja porezne osnovice, onda naravno da bi trebalo paralelno s tim snižavati i porezne stope, odnosno e, treba naglasiti da postanje sive ekonomije je tu značajan dio problema i da se treba nastojati e, oporezovati i taj dio gospodarstva koji je sada siva ekonomija. E, u zemljama u razvoju mora doći do jednog e, razvoja međutim ja smatram da jest opravdano da zemlje u razvoju imaju niže porezne stope u usporedbi sa razvijenim zemljama porezi su naravno uvijek cijena za E, javne usluge i mislim da bismo i tu misao trebali uključiti u, ova, u ovo izvješće. Naravno da je porezno opterećenje u zemljama u razvoju mnogo niže nego u, u razvijenim zemljama i ako to poduzeća iskorištavaju, to nije samo po sebi negativno jer oni nemaju samo prednosti nego i e, moraju se nositi i sa nekim problemima koji idu ruku po ruku sa e, poslovanjem u takvim zemljama. da se porezi moraju plaćati tamo gdje se ostvaruje dobit, s tim se potpuno slažem, dakle tamo gdje se koriste javne usluge i javna infrastruktura. Dakle, izvješće, e, u izvješću se pokušava e, spomenuti sve e, probleme koji postoje u ovom području, međutim mislim da bi tu trebalo spomenuti da se tehnike izbjegavanja e, poreza da se e, dobiti prebacuju u neke porezne oaze gdje se onda e, odvija jedna izvjesna vrsta fiktivnog oporezivanja mislim da je važno to naglasiti. Što se tiče utjecaja e, poreznih sustava razvijenih država na, nerazvije, na zemlje u razvoju, mislim da bismo se trebali koncentrirati na e, potporu razvoju administrativnih kapaciteta u razvoju zemalja, e, mislim što se tiče e, konvencije o e, oporezivanju UN-a e, nisam sigurna da tome trebamo dati bezrezervnu političku podršku. Mislim da bi bilo dobro kad bi se zemlje u razvoju uključile u multilateralne razgovore e, na tu temu i mislim da model OECD-a je nešto što će se vjerojatno e, probiti i mislim da zemlje u razvoju tu trebaju sudjelovati u e, dijalogu na tu temu. Hvala lijepa. Hajde Hautala ima riječ. Evo, zadovoljni smo nacrtom Eliš Line i ne protivimo se ničemu u ovom nacrtu izvješća. Naprotiv, htjeli bismo nešto precizirati i nešto dodati. Kada je riječ o izvješćivanju po zemljama kao obvezi za multinacionalne kompanije, bilo bi korisno spomenuti da bi trebalo obvezu u Europskoj uniji za bankarski sektor poširiti na sve sektore. Također, kada govorimo o dosljednosti politika u poreznim pitanjima, mislim da je to u stavku devetom, trebali bismo precizirati zamisao, odnosno tu postoje neku, neke nedosljednosti, odnosno e, mnoge e, zemlje nisu uspjele utvrditi tko su pravi vlasnici multinacionalnih kompanija. Dakle, trebali bismo proširiti tu obvezu i to zakonodavstvo na sve zemlje članice Europske unije. Također, mislim da bi trebalo dodati sljedeće. Kad govorimo o crnom popisu poreznih utočišta, postoji jedan popis OECD-a, ali možda nije sveobuhvatan. Dakle, Europska unija bi trebala izraditi svoj vlastiti crni popis poreznih utočišta. Evo, to je jedan prijedlog koji bismo htjeli da se uvrsti u nacrt izvješća. Također želim posebno naglasiti prijedloge gospođe Schlein e, o tome da bi Europska unija trebala biti vodeći igrač u poreznim pitanjima i postoje određene inicijative u tom pravcu. Dakle, mislim da je ovo vrlo prikladan i pravovremen prijedlog e, kojim se traži u od UN-a da izradi konvenciju o poreznim pitanjima i da osnoje jedno međunarodno tijelo za porezna pitanja. Znam da Norveška aktivno traži dodatne saveznike za promicanje takve inicijative pri UN-u. Također mi je drago što se u izvješću spominje i ravnopravnost spolova i kao osoba nadležna za uvršavanje rodnih pitanja u druga, e, druga područja. E, mislim e, da je ovo vrlo koristan prijedlog jer bi to moglo i uspostaviti bolju ravnotežu u rodnim pitanjima. Dakle, ovo je vrlo dobar nacrt mišljenja i poradimo dalje na tome kako bi to doista imalo utjecaja na djelovanje Europske unije u čitavom svijetu. Hvala i Njaci Okorao ima riječ. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Mislim da je posao koji je odredila kolegica Schlein e, doista e, sjajan i ja također potpuno dijelim e, njezine stavove i to također lijepo dopunjuje izvješće gospodina Pereire o konferenciji o Addis Abebi o financiranju razvoja. I važno je dakle da ta dva izvješća idu u korak. Ono što je kolegica navela nije nešto s čime se mogu u potpunosti složiti, a ono što potiče najviše na razmišljanje je napomena o zemljama u razvoju koje su porezne oaze. To je problem kojemu teško možemo naći rješenje jer je kolega upravo govorio o činjenici da E, multinacionalne kompanije ne plaćaju poreze u jednoj zemlji zato jer izmještaju profit e, u druge zemlje, a ponekad se događa i obratno, odnosno upućuju kapital e, u određene zemlje zbog takozvanog fiskal shoppinga i to zapravo je i opet izmješanje dobiti iz konteksta produktivnosti. Dakle, teško je naći rješenje za jedan problem, za jedan takav sustav koji je tako precizno razrađen na međunarodnoj razini. Ako pogledamo međunarodne multinacionalne kompanije, teško je iznaći instrumente koji će moći to spriječiti jer je to povezano sa E, čitavim e, nizom tematika koje su spomenute u izvješću. Sigurno ćemo na sastancima između izvjestiteljice i izvjestitelja u sjeni moći raspraviti o tome i osmisliti neko učinkovitije sredstvo kako bismo suzbili ono što se događa. Kao polazni nacrt mišljenja, ovo je vrlo dobro, e, sve točke, svi prijedlozi su dobro promišljeni i osmišljeni i ja podržavam ovaj nacrt izvješća. Hvala vam lijepa i na kraju gospodin Pereira. Hvala lijepa. E, htio sam uzeti riječ kako bih čestitao kolegici Šlajn na ovom dobro izraženom dokumentu i Ovom prilikom želim potvrditi da je ovaj dokument u skladu sa onime što sam ja iznio u svojem izvješću, naročito o konferenciji u Addis Abebi i o financiranju razvoja nakon 2015. godine. To je doista značajno. Ovo će biti također jedno od područja koje će biti u našem budućem programu za razvoj. Treba će svakako mobilizirati prihode i također bit će od ključne važnosti i pravednost, pravednost oporezivanja ako želimo odgovarajući porezni priljev. Kada je riječ o korupciji, to je stvaran problem u zemljama u razvoju. ali ovo je kontekst u kojem takva rasprava nema smisla, odnosno čini se da e, postoji dojam da e, bi bilo beskorisno ulagati u porezne sustave zbog takve korupcije, jer bismo dali zapravo resurse za daljnu korupciju. No, upravo suprotno jedan učinkovit porezni sustav koji bi bio ugrađen u jedan međunarodni sustav razmjene informacija bi bio djelotvoran kada bismo htjeli spriječiti korupciju u zemljama u razvoju. Također, e, želim e, istaknuti jedan e, prijedlog iz nacrta ili šlajni što možemo pronaći u mojem izvješću koji smatram važnim, odnosno u kontekstu Ujedinjenih naroda Postoji prijedlog o osnivanju jednog e, tijela za zemlje u razvoju koje bi predložilo moguću međunarodnu poreznu suradnju. To ne bi smjela samo biti niz preporuka razvijenih zemalja zemljama u razvoju, nego i same zemlje u razvoju trebaju sudjelovati u razradi takvog jednog e, okvira porezne suradnje, a UN svakako može tu pružiti najprikladniji forum. E, da, svakako slažem se sa gospodinom Pererom e, da trebamo sagledati naravno mjesta gdje se plaćaju porezi i to nije samo pitanje zemalja u razvoju, imamo tu i vlastite probleme, tu vidimo poduzeća koja izmještaju svoju dobit ili iznalaze razne načine kako izbjeći plaćati porez. želimo naravno stvoriti jedno društvo u kojem će biti lijepo i korisno živjeti i zato trebamo poduzimati mjere ne samo u Europskoj uniji na međunarodnoj razini, ali i u našim zemljama, naročito kada sagledamo brojne porezne skandale koji zahvaćaju cijelu Europsku uniju. I onda se događa to da građani gube povjerenje, povjerenje. Oni smatraju da oni snose veći dio tereta, a ne međunarodna poduzeća. Iako zapravo postoji čitava društvena infrastruktura za ta poduzeća koja im omogućuje poslovanje. Dakle, o tome ćemo trebati razgovarati u čitavom političkom spektru jer je to u interesu sviju, a ne samo u interesu ljevice ili desnice, nego se svaka politička obitelj mora time pozabaviti. Evo, daću kratko riječ komisije ako žele nešto reći. Hvala lijepa. E, mi želimo pozdraviti ovo izvrsno izvješće. E, potpuno se slažemo s time da postoje užasno veliki negativni, e, negativne posljedice izbjegavanja i utaja poreza. Moramo postići na globalnoj razini pošteno tržišno natjecanje i jednake šanse za sve, jer ova pitanja se mora razmatrati na globalnoj razini. Naravno, borba protiv e, ilegalnih financijskih tokova će igrati veliku ulogu i u pregovorima nakon 2015. i na konferenciji o Komisija e, intenzivno radi na tome. Mi se zalažemo u okviru G20 i OECD-a e, za to da se poboljša akcijski plan e, o porezima mi naglašavamo našu podršku zemljama u razvoju, razvoju e, i na e, razini zemalja i na regionalnoj razini i na globalnoj razini što se tiče naše podrške, e, administrativne podrške kako bi se razvili porezni sustavi u tim zemljama i kako bi se spriječilo izbjegavanje plaćanja poreza. Mi ćemo e, predložiti e, jedan e, dokument u vezi s tim jer mislimo da priopćenje iz 2010. je još uvijek i tekako aktualno i mi ćemo predložiti jedan akcijski plan u obliku jednog radnog dokumenta. Neko je govorio o o životu e, sa Dakle, mi nastavljamo intenzivno raditi. E, molim vas, možete li se samo predstaviti kako bismo znali s kim razgovaramo? u mojoj zemlji se dosta govori o bezrišlim birokratima. E, da, ispričavam se. Ja sam Suzan Vile, ja sam zamjenica ravnatelja e, jednog odjela u općoj upravi DEFKO e, ravnatelje na odmoru pa ga ja zamjenjujem. Hvala lijepa, to je naravno dopušteno. E, u redu, Eli Schlein, želiš li nešto dodati? E, hvala još jednom gospođo predsjednice. Želim zahvaliti svima na dragocenim doprinosima i ja sam si zabilježila sve i tijekom uskršnjih praznika dobro ću promisliti o tome. Doista mi je drago što i za da ste povoljno ocijenili strukturu koju smo dali u ovom izvješću, dakle ovih deset točaka o kojima ćemo morati razgovarati na temelju današnjih doprinosa, ja ću morati nastojati naravno postići kompromise o tim e, velikim temama i predložiti zajednička rješenja. Kao što su mnogi kolege rekli, važno je pozabaviti se ovim problemima E, u jednom globalnom okviru jer živimo u vremenu kada je lako prebacivati vrlo brzo ogromne stote novca s jednog kraja svijeta na drugi i to nam e, upravo nalaže potrebu da razmišljamo na jednoj više razini u većoj dimenziji kako bismo iznašli zajednička rješenja. Želim zahvaliti i Pedru na njegovom doprinosu i na njegovom e, izvješću i također i na današnjim prijedlozima za danje razmišljanje. Nadam se da će ono sudjelovati u našem daljem radu i želim zahvaliti komisiji na poticajnom e, duhu i spremnosti na suradnji i također e, nadam se i budućem dobrom dijalogu od ovog trenutka do glasovanja na sjednici. Evo dalje neću duljiti jer su neki kolege već otišli. Ponavljam e, svoju spremnost da sam svojoj trenutku da sam spremna na suradnji i radujem se budućim sastancima sa izvjestiteljima u Hvala. Hvala lijepa Eli. E, rok za amandmane 13. E, travnja. Sljedeću razmjenu mišljenja imat će 6. svibnja, a glasat ćemo 1. E, lipnja kada ćemo dobiti i radni dokument od komisije. Hvala lijepa. Sada prelazimo na točku dnevnog reda 18. To je vrlo važno pitanje koje je inicirala Marija Hojbuh. Radi se o e, farmerima koji uzgajaju šećernu trsku u zemljama u razvoju. E, prije mnogo godina, mislim 2005. E, da se govorilo o tom pitanju i o potrebi da se E, ukinu kvote, uvozne kvote, e, dakle potrebne su mjere kako bi se e, dala potpora proizvođačima šećerne trske u zemljama u razvoju. Dajem riječ predstavniku komisije, a potom tebi Marija. Izvolite. Kolega Manfred Hvala gospođo predsjedateljica, ja sam Manfred Lund, radim u glavnoj upravi za međunarodnu suradnju i razvoj. Ja sam u odjelu C1. Moj pročelnik odjela se ispričava, ali nije mogao doći budući da je na godišnjem odmoru. Da odgovorim na pitanje gospodina Ojbuha, kao prvo želim istaknuti da komisija nije u potpunosti suglasna sa mišljenjem da popratne mjere za zemlje iz ovoga protokola do sada nisu u dostatnoj mjeri odgovorile na, na potrebe ovih zajednica. 2006. godine one su dobile 1,2 milijardi eura pomoći za obnovu kroz popratne mjere za zemlje obuhvaćene protokolom o šećeru. To e, omogućuje zemljama da donesu mjere koje su potrebne za završetak tog režima kao što je osnaživanje konkurentnosti sektora šećerne trske ili pak promicanje diversifikacije područja koja ovise o šećeru ili pak e, područja za koje je potrebno prilagoditi, izvršiti prilagodbu e, u smislu proizvodnje šećera. U posljednjih deset godina zemlje korisnici nisu uspjele iskoristiti sva sredstva koje im je Evropska unija stavila na raspolaganje. Još uvijek se provode neki programi i još uvijek treba potrošiti 340 milijuna eura. Bitno je da zemlje korisnici ulože dodatne napore u svrhu provedbe programa. Što se tiče pomoći u provedbi programa, a posebno kada je riječ o ublažavanju posljedica siromaštva temeljem 11. Europskog programa za razvoj 30,5 milijardi eura je stavljeno na raspolaganje zemljama AKP-a. Većina e, višegodišnjih programa je već potpisana. Programi su sastavljeni i dogovoreni u tjesnoj suradnji sa svim dionicima, nacionalnim tijelima i civilnim društvom. Sredstva su na raspolaganju za održivo smanjenje siromaštva i mogu se koristiti za mjere namjenjene poljoprivrednicima koji imaju problema e, u prilagodbi tržištu. Odabir politika je u rukama zemlja partnera i dionika koji su sastavni dio čitavog procesa programiranja. U nekim slučajevima je šećer odobran kao obećavajući sektor za ulaganja, gospodarski rast i zapošljavanje, a u drugim slučajevima je analiza usmjerila prema drugim e, sektorima i aktivnostima. Zato se ne slažemo s vašom izjavom da Europska unija ohrabruje male poljoprivrednike iz zemalja AKP da uzgajaju e, šećernu trsku za izvoz. To nije točno kao opća primjedba budući da se to odlučuje od slučaja do slučaja i to se programira. Dakle, sada ću predati riječ kolegi iz glavne uprave za poljoprivredu koji će odgovoriti na neke druge vidove ovog pitanja. Hvala sam Žul Sajc iz e, odjela A3. Ja sam zadužen za zemlje AKP i razvojna pitanja u općoj upravi za poljoprivredu i moj e, pročelnik mi je također e, dao ovlaštenje da vam odgovorim na pitanja. Što se tiče zajedničke poljoprivredne politike, nije došlo do promjena u trgovinskom režimu niti povlaštenom pristupu E, zemalja proizvođača iz AKP-a. E, već 2006. godine reforma zajedničkih tržišnih redova za šećer odredila je da će se kvote za šećer primjenjivati do kraja 2013. godine. Međutim, u okviru izmjena ZKP-a odlučeno da će se to produžiti do rujna 2017. godine, dakle ta kvota za šećer E, što znači da e, će se to produžiti za još dvije godine. S obzirom na trenutnu situaciju na tržištu i usmjerenost e, zajedničke poljoprivredne politike prema tržišnim mjerama, moramo reći da je ukidanje kvota neizbježno budući da na taj način proizvođači moraju brzo moći reagirati na promjene na tržištu. Ukidanje kvota za šećer treba protumačiti imajući u vidu sljedeće. Kao prvo, ovaj prijedlog Ovim prijedlogom se ne mijenjaju e, trgovinske odredbe e, kada je riječ o trgovini šećerom. Dakle, najmanje razvijene zemlje i dalje će biti jedine koje će imati povlašteni pristup tržištu Europske unije bez carinski i bez kvota. Unilateralne e, trgovinske povlastice zemljama AKP nakon Jaunda i Kosovo nisu dovele do diversifikacije gospodarstva tih zemalja i upravo zato su ove zemlje i Europska unija donijeli odluku da e, ispregovaraju asimetrične trgovinske sporazume koje omogućuju veća tržišta i daju pristup Eh, jeftinijim eh, sirovinama kao što je sjeme, strojevi i tako dalje što može pomoći u diversifikaciji gospodarstva u zemljama AKP. Dakle, oni imaju slobodan pristup tržištu Europske unije. Zatim, Europska unija bi i dalje se očekuje da će trebati uvoziti da bi zadovoljila vlastite potrebe imajući u vidu da ima rafinerijska postrojenja koja će se i dalje oslanjati na uvoz sirovog šećera. Zatim, e, želim vas izvijestiti da postoji jedna skupina stručnjaka koja se bavi budućnošću e, tržišta šećerom, koja je upravo osnovana među državama članicama, a bavit će se praćenjem statističkih podataka i praćenjem cijena na tržištu te utjecajem reformskih prijedloga. E, dakle, to se također redovito analizira, kao što se analizira i utjecaj ovih reformi na zemlje AKP-a. Europski parlament je pozvan da sudjeluje u radu ove stručne skupine kao i svih ostalih e, skupina stručnjaka, a naša glavna uprava bit će vam i dalje na raspolaganju kako bi vam dala dodatne informacije o radu ove skupine stručnjaka. Hvala. Hvala i vama, Marija Holbrug. Hvala lijepa na ovim objašnjenjima. Ja sam svjesna toga da ovi sporazumi nisu izmijenjeni i e, da e, tržište ostaje dostupno, međutim mora se reći da je cijena šećera u posljednjim godinama pala u tolikoj mjeri da je prodaja šećera za zemlje AKP-a e, došla do tako niskog nivoa mikrofon prevoditelji ne čuju govornicu, mikrofon je isključen. Dakle, još uvijek e, je situacija takva da diversifikacija u tim zemljama e, se ne odvija u dovoljno velikim razmjerima i zato e, me veseli, me veseli ovo što ste najavili da će se učiniti revizija situacije u odnosu na ove zemlje ja mislim da e, naša da mi moramo e, redovito provjeravati naše politike e, E, u skladu sa e, našim nastojanjima za borbu protiv sirni da tu komisija ulaže napore i u području šećera, ali moramo pogledati što se doista događa e, u tim zemljama, prihodi koje obitelji koje proizvode šećer ostvaruju nisu jednostavno dovoljni. Želi li netko uzeti riječ? Možda ja imam nekoliko komentara. Sjećam se reforme šećera i onoga što se dogodilo u 2006. Ja sam bila zamjenica u ovome odboru i kada su donesene popratne mjere. Ja poznajem teorijsku podlogu, da, postoji film teorija svega, ali nema veze. Dakle, znam što podrazumijeva teorijska podloga, no pitam se koliko se provela analiza onoga što se dogodilo s poljoprivrednicima. Mnogi od njih su sada prešli na fair trade. Ja sam inače, inače članica te skupine u parlamentu za pravednu trgovinu. Dakle, postale su neke popratne mjere, no jes, je li taj novac u istinu došao do poljoprivrednika i tko imao koristi od reforme šećera, to bi me zanimalo. Tada nam je rečeno da će pasti cijene za potrošače u Europi i sada se ukide i kvota za mlijeko, pa se vodi slična rasprava o tome. Zanima me je li provedena analiza o tome tko imao koristi od reforme sektora šećera, e, jesu li to bili poljoprivrednici ili tvrtke koje prodaju šećer. Dakle, možemo mi e, voditi rasprave i govoriti o milijardama. Međutim, nije to ono što čujemo od poljoprivrednika na terenu. Mi nismo čuli da su dobili potporu za diversifikaciju. Dakle, zanima me što je zapravo odrađeno u tom području i možete li prije nego što bude prekasno analizirati ovu politiku i vidjeti je li urodila plodom jer dakle vi kažete da je to kvalitetna da su to kvalitetne mjere da je stavljen novac na raspolaganje, ali to nije ono što čujemo s terena i zanima me u istinu tko ima koristi od ove reforme i unutar Europske unije, a možda kolege iz glavne uprave za poljoprivredu mogu reći što je s time. Dakle, znamo da poljoprivrednici dobivaju plaćanje, jedinstveno plaćanje po gospodarstvu, no ima nekih poljoprivrednika koji proizvode šećernu e, repicu. Dakle, zanima me hoće li oni dobiti dodatna sredstva kako bi se mogli kako bi mogli biti konkurentni u odnosu na poljoprivrednike iz zemalja u razvoju. Zahvaljujem eh, kolegici Ojbor na dodatnim pitanjima. Htio bih iznijeti neke komentare, a onda ću, ako nemate ništa protiv, predati riječ kolegi. Krenut ću od vaše posljednjeg pitanja, tko imao koristi od ove reforme. Mi smo 2010. proveli srednjoročnu reviziju, imamo još 17 programa koji još uvijek su u tijeku, imamo još 40 e, milijuna koje treba potrošiti. Nisam dobio potvrdu od odjela za evaluaciju, ali mislim da mjere da će neke mjere još biti predmet konačne evaluacije gdje ćemo se baviti e, time kakav su učinak imali tko je od njih imao koristi. Vrlo je teško dati nekakvu preciznu obvezujuću izjavu sada dok su programi još u tijeku. Kao što znate, naša je praksa u komisiji da angažiramo vanjske evaluatore kako bismo dobili objektivnu analizu. Prema tome sada je još preuranjeno dati odgovor na ovo pitanje. Ja sam siguran da ćemo imati i završnu analizu, vjerojatno za kroz neko vrijeme, za jednu godinu dana, kada većina programa bude okončana. Mi nastavimo programirati zajedno sa dionicima, to je naša običajna praksa. Kada je riječ o pitanju, odnosno primjedbi gospođe Hojbol, vi ste podvukli da je cijena šećera drastično pala, e, da je sada na takvom nivou da je proizvođačima vrlo teško preživjeti na temelju e, proizvodnje šećerne trske. Na početku naših mjera 2006. bilo je potpuno jasno da imamo neodrživo visoke cijene šećera. Dakle, to je bio cijeli smisao tih mjera da ako zemlje e, žele imati e, prednost tržišnog natjecanja u e, proizvodnji šećera, onda moramo pokušati učiniti proizvodnju konkurentnijom u područjima gdje dugoročno gledano nema smisla ta proizvodnja gdje e, zemlje nisu u stanju zapravo e, tu proizvodnju zadržati na jedan e, smisleni profitabilan način bilo je jasno naime da će cijene prije ili kasnije pasti dakle e, ako će bilo jasno da će cijena e, se izjednačiti sa cijenama na svjetskom nivou i da ti proizvođači ako više ne budu konkurentni da oni moraju diversificirati svoju proizvodnju to je bilo potpuno jasno zašto to sada možda nije u svim konkretnim slučajevima se dogodilo moramo pričekati krajnju evaluaciju da e, to e, saznamo, međutim ja mogu zamisliti da je upravo činjenica da su ti poljoprivrednici imali e, povlastice u trgovini su za posljedicu imale to da ti poljoprivrednici onda nisu išli na diversifikaciju Usprkos tome mi smo učinili sve što je bilo u našoj e, moći, e, pokušali smo dakle potaknuti na diversifikaciju, odnosno pogurnuti te proizvođače na diversifikaciju. Ponekad je to uspjelo, ali u nekim slučajevima i nije. Da li je to bila greška komisije ili e, ciljnih skupina koje jednostavno nisu bile spremne učiniti taj korak, to ovog trenutka ne možemo reći. Hvala lijepa, sada riječ dajem kolegi. Hvala lijepa, ja bih htio dodati da je razina cijena iz 2012. 2013. a to je bilo preko 700 eura po toni, bila neudrživa. Bilo je 200, bila je 200 do 300 eura više od svjetskih cijena. E, cijene su pale sada iznose oko 433 eura po toni bijelog šećera. Međutim, postoje i neke market dropping of prices due to the end of quota. 100 eura na gore. Now the, the... 2017. su bile te kvote, sada su pale svjetske cijene zbog devaluacije brazilskog reala. E, što znači da je šećer vrlo atraktivna roba za izvođače, izvoznike iz Brazila. I isto tako je to dovelo do veće proizvodnje u Indiji i većeg izvoza zahvaljujući izvoznim subvencijama. Što se tiče e, dobrovoljne potpore. Mm, postavljeno je pitanje je li bilo riječ o izravnoj pomoći i može li se to na neki način dovesti u vezu sa proizvodnjom. Deset država članica je e, dostavilo e, informaciju o tome da će se ta mjera provoditi u sektoru proizvodnje šećera tako da je taj dio izravne pomoći bio i u sektoru. Međutim, ta službena pomoć nije bila tu kako bi se povećala proizvodnja. To se proizvodi samo u slučaju nekih konkretnih e, potreba. U tom kontekstu je i e, skupina proizvođača šećera Europske unije koja se sastala prošli tjedan odlučila razmotriti ovo pitanje i vidjeti što ta e, dobrovoljna vezana pomoć predstavlja. E, to je otprilike 4% ukupne izravne pomoći poljoprivrednicima, a možemo vam dati dopunske informacije o tome i koliko sam shvatio bit će i jedan e, sastanak e, u, u komisiji gdje će se posebno e, će biti riječ o šećeru. Što se tiče srednjoročnih očekivanja kada je riječ o razvoju svjetskog tržišta šećera, svjetske cijene šećera će biti na visokoj razini, što znači da postoji e, izvozni, izvozna e, alternativa tržištu Europske unije. Dakle, moći će se e, prodavati na domaćem ili pak na tržištu Europske unije ili na svjetskom tržištu, no znamo da će se uvoz u Europskoj uniji nešto smanjiti. Hvala. Imam jedno pitanje, možda nećete moći odgovoriti danas koliko novca tih 4% izravne pomoći iznosi, ako imate tu brojku. Zanima me koji je to zapravo red veličine. Pa ovdje zapravo je riječ eh, o 176 milijuna eura. U redu 176 milijuna eura i još jedno pitanje kolege iz ove glavne uprave DEFKOS. Shvaćam da ćete izvršiti evaluaciju e, po završetku programa, ali to je prekasno ako sada budemo čekali još dvije godine da programi završe, da onda izvršimo analizu je li novac došao do poljoprivrednika i ustanovimo da nije, to je prekasno. Voljela bih da budemo malo aktivniji jer koliko sam shvatila u e, delegacijama Europske komisije u pojedinim zemljama se donose odluke. Tako da možda sljedeći tjedan se već može poslati upit delegacijama. Što je s tim novcem? li do poljoprivrednika? Ja shvaćam ovo pitanje partnerstva sa zemljama, ali nama bi bilo korisno umjesto da čekamo da sve skupa završi i da zaključimo da je to sve tužno, ali ne možemo ništa poduzeti jer imamo još 430 milijuna eura koje ne možemo isprogramirati. Dakle, sada se možda još može nešto poduzeti ako se obratimo delegacijama. Je li to nešto o čemu razmišljate unutar komisije? Hvala gospođo predsjedateljice. Mi razgovaramo o 1,6 milijardi eura koliko je u posljednjih 10 godina potrošeno u 18 država. Dakle, kada kažem evaluacija, tu podrazumijevam sveukupnu evaluaciju svih programa. A e, uobičajena je praksa u komisiji da imamo evaluaciju na sredini razdoblja kako bismo mogli prema potrebi preusmjeriti program. Kao što ste ispravno rekli, to inače nema smisla. I imamo naravno završnu evaluaciju. Povrh toga, a nemam sada tu informaciju, Uobičajena je praksa, ja sam radio u pet delegacija Europske komisije do sada, do sada nikada još nisam vidio da imamo neki program, neki, pogotovo ako je riječ o nekom programu u osjetljivom sektoru kao što je sektor šećera, gdje se radi na promjeni toka politike, da se ne radi na srednjoročnoj e, E, evaluaciji programa. Dakle, u ovih pet delegacija gdje sam ja radio, kada god je bilo riječ o nekom osjetljivom programu, imali smo čak dvije evaluacije na sredini razdoblja. Jednu godinu prije početka, dakle, postojala je studija izvedivosti koja se bavila detaljima programiranja kod osjetljivih programa. Već godinu dana nakon početka se radila prva evaluacija na sredini razdoblja i zatim druga. Upravo zato da bi se dobile informacije o tome e, ako nešto ne ide kako treba da se stvari mogu korigirati. Ja sam čak bio u Gvajani e, koja je zemlja gdje se proizvodi šećer i to je bila uobičajena praksa kada ovdje spominjem evaluaciju, e, pritom mislim na sveukupni program. U redu, e, ostaćemo u kontaktu pa ćemo možda saznati više. E, želim samo razjasnati ova 4% koja sam spomenuo e, su 4% od sredstava koja su namijenjena za to. To je vrlo važna, važno objašnjenje. U redu, Hvala lijepa na na informacijama. Kao što sam rekla, vratit ćemo se na to. Točka 19, razno, e, nemamo ništa pod razno. Sljedeći sastanak imamo 20. travnja. E, zahvaljujem svima, završavamo malo e, ranije. Želim svima sretan put koji putuje u, preko Uh, uskršnjih uh, praznika. Svima želim uh, ugodan uskršnji vikend. Zahvaljujem prevoditeljima i zatvaram ovaj sastanak. Hvala lijepa.